So, Good, liebe Dobro, drage kolegice i kolege, onda nastavljamo s radom odbora INTA i prelazimo na 14. točku dnevnog reda. To je prezentacija studije koja se vodila pod naslovom Analiza mogućnosti za ažuriranje trgovinskog dijela sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Čila. Doista. Smo u tim sporazumom sa Čilem etablirali dobre odnose i godinama smo, kao što znamo, imali jako dobre odnose. Među vremenu smo sklopili sporazume i sa Kolumbijom i Peruom, zatim širimo to i na Ekvador, a i drug, do drugih razvoja je došlo, dakle razvijamo se i prema ugovoru sa pacifičkim prostorom zemljama i pacifičkom prostoru. Prema tome mislimo da je vrijeme došlo da intenzivno razmislimo o modalitetima sporazuma sa Čilem i u kojoj mjeri bi to dakle trebali izmijeniti, ažurirati, inovirati. Zbog toga smo dali u nalog da se izradi jedna studija i to zajedno sa odjelom za kreiranje politike trgovinske prema tom dijelu svijeta smo to izvršili. Osim toga, mi jako drago što ovdje među nama mogu danas pozdraviti čilanskog veleposlanika, gospodina Rodrigesa, e, zatim gospodina Rodrigesa Velanca iz sveučilišta u Bernu, koji će nam prezentirati tu studiju zajedno sa gospodinom Ramonom Torentom, koji se bavio posebno i odnosom Evropske unije i Meksika, pa će i o tome danas nešto govoriti. Pozdravljamo i predstavnike komisije i predstavnike Evropske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, sada odmah dajem riječ gospodinu Rodrigu Lanko da nam prezentira studiju koju smo već ovdje imenovali. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam što ste mi dozvolili da vam danas omogućili da vam prezentiram ovu studiju. Da vidimo da li nam radi tehnika. Ne? Da. Ne problemi ili pa možda So let me provide you a brief outline. Dakle, dozvolite da vam dam samo kratko da ovdje objasnim strukturu prezentacije. Kao prvo ja bih ću vam objasniti kao je kontekst ove studije u kojem se obavila i zatim koje smo metodama se koristili, zatim ću vam reći koja su najvažnija pitanja i naši zaključci do kojih smo došli. Kontekst i cilj same studije. Kao što svi znate, 2002. imamo, onda imamo sporazum između Europske unije i Čila, a u doba kad je sklopljen to je bilo zapravo jedno od glavnih referentnih vrijednosti, jedan od glavnih kriterija zapravo za mjerenje kvalitete po tome kako treba izgledati taj ugovor o partnerstvu. taj ugovor se uglavnom imao tri svoja glavna stupa nositelja, najvažniji od njih je bio stup za trgovinu. Čitav niz ozbiljnih obaveza je tu preuzeto i čitav niz E, ozbiljnih e, međunarodnih e, ugovora je slijedilo iz tog prvog ugovora za obje strane. U slučaju Europe je međutim došlo do različitih promjena, jer u međuvremenu smo sklopili čitav niz novih, doradili čitavu generaciju novih sporazuma, vjerojatno je CETA recimo ugovor sa Kanadom i tako dalje, jedan potpuno novi. Ali isto tako imamo i ugovor o slobodnoj trgovini sa Vjetnamom ili Singapurom. To su sve ugovori najnovih generacija koje Evropska unija sklapa u tom smislu trgovinskih ugovora, koji su naravno jako uznapredali. Ali osim toga su se i druge stvari izmijenile još i u Čile. U Čile je recimo jedna od država koja je sklopila najviše trgovinskih ugovora na svijetu. I posebno je Čile sklopio dva važna sporazuma o se Atlantskom partnerstvu ttip i zatim ništa manje važno i Pacifički savez sa Meksikom, Kolumbijom i Peruom. U to sve je Čile ušao. Dakle, pitanja koja su bila glavna po kojima se ravnala studija su uglavnom sljedeća. Prvo, da li postoji potreba da se ažurira ovaj stup trgovinskih BSA iz našeg ugovora između Čila i Europske unije. Drugo, ako postoji takva potreba, na kojim područje se trebamo fokusirati? Treće pitanje je bilo koje što bi trebali koju metodu koristiti za onda takvo jedno ažuriranje, ako je ono potrebno. Četvrta stvar je bila, znači zapravo glavne zabrinutosti u vezi s tim E, s tim eventualnim ažuriranjem, naime koje bi eventualno bile političke i gospodarske barijere u tom poslu. I na kraju, pitanje o tome da li bi takvo jedno ažuriranje zapravo se uklopilo dobro u Europsku strategiju o trgovinske politike, kako je to inače kod nas navedeno u našem programu. Dozvolite da naglasim kako je i u području opisu naših zadataka bila i određena metodologija kojom ćemo se služiti. Znači, metodologija za ovu studiju se uglavnom zasnivala na jednom pravnom istraživanju. A to pravno istraživanje je pokazivalo kako je da li postojeći pravni okvir za sporazum dostatan i da vidimo, usporedili smo ga sa novom generacijom europskih sporazuma slobodne slobodnoj trgovini koja je sklopljena, a pogledali smo i komparativno napravili analizu između toga i ovih novih sporazuma koje je i Čile sklopio među vremenu, kako bi onda na temelju toga vršili svoju analizu. Metodologija je nadalje predviđala i specijalne intervjue i to sa dužnosnicima trećih zemalja, ekonomskim operatorima, diplomacijom i strukovnim udrugama i tako dalje, koji su nam onda pomagali da vidimo da li uopće postoji potrebna za ažuriranjem postojećeg ugovora, pogotovo u njegovom dijelu, trgovinskom stupu. Dakle, da se odmah pozabavimo našim zaključcima u vezi tog ključnog pitanja da li je potrebno ažuriranje. Glavni zaključak studija je da je sporazum zapravo dobar i da de facto nema nekih većih problema koji su se pojavili tijekom implementacije tog sporazuma. Znači jedno od pitanja koje možete sami sebi postaviti trebamo li uopće popravljati ili poboljšavati nešto što već radi i dobro funkcionira. Dio ove studije, ja nemam sad vremena ovdje ići u veće detalje, međutim vi to možete sve naknadno i u detaljima pročitati, jest da mm, područje zadataka zapravo zahtjeva neke vrlo spe, modernizacije vrlo specifičnim muskim područjima. Ali to više se tiče možda i terminologije kako bi se uskladila sa ovom najnovijom generacijom svih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Europa sklopila. A ta specifična područja o kojima smo govorili, tu smo našli nekih potreba, ali o tome ćemo kasnije u detaljima. Mislim, generalno govoreći, čini se da nema potrebe da se popravlja nešto što već dobro funkcionira. To je bio prvi veliki zaključak. Dakle, čini se da dakle, ne postoji neka apsolutna gospodarska potreba, nego više jedna politička, pravna ili institucionalna potreba. Ne kažem da ne bi bilo ekonomski i gospodarski, dakle dobiti kada bi se ažurirao taj sporazum. Bilo bi ih, međutim, sve u svemu na temelju metodologije koje smo koristili, pogotovo i kroz te intervjue koje smo vodili sa svim onim navedenim dionicima u društvu ekonomije, smo vidjeli da nije nužno potrebno. Ali dobro, da usavršimo nešto što relativno dobro radi, da vidimo na kojim područjima bi najbolje bilo provesti to ažuriranje. Dakle, kao što sam već rekao, postojala su neka vrlo specifična područja koja je, na koja nas je zapravo u našem određenom području rada sam se pozivala upravo da se fokusiramo. To je investiranje, održivi razvoj, i ono što bi mogli nazvati regulatornim konvergencijama. To su područja koja su vrlo detaljno u ovoj studiji obrađena i koja nam daju stanovite, navode nas na stanovite zaključke o tome kojim područjima se trebamo konkretno baviti. Prvo, investicije. Investicije su područje u postojećem sporazumu, kome se gotovo nije uopće ništa radila. Dakle, nešto što je ostalo kontinuirano isto već od prije. Čile ima 18 bilateralnih ugovora o trgovini i to ostaje na snazi. Ostalo je na snazi sve do zaključenja, zaključivanja ugovora o pridruživanju. Jedna stvar koja bi u tom kontekstu mogla biti bitna za ažuriranje bila bi da se ti sporazumi zapravo da se ti sporazumi usklade s onim što Evropska unija radi u okviru CT ugovora, ne znam, sa Kanadom i sa drugim ili s SAD-om ili recimo sa velikim azijskim e, državama u pogledu osiguravanja investicija, odnosno kako rješavati sporove, moguće koje nastanu i tako dalje. Dakle, da to postane uočljivije, vidljivije i usklađenije s onim što se danas događa ne bi to bilo nikakvo stvaranje nekih novih disciplina, nego bi de facto samo ažurirali, dakle, na do najnovijih standarda doveli cijelo poglavlje o investicijama u Evropsko-Čilanskom ugovoru i izjednačili ga sa tim najnovijim standardima koji su ugrađeni i prema kojima se ravna ugovor sa Kanadom, CETA i tako dalje. Dakle, maksimalna zaštita i investitora i svih interesa njihovih. Nadalje, da se vratimo na prve četiri teme koje smo trebali mi proučiti u studiju. Druga stvar je bila regulatorna koherentnost ili konvergentnost ili e, boljitak ili poboljšanje regulativnih okvira, kako god to hoćete nazvati. To je de facto novi razvoj u tim trgovinskim odgovorima da se uključi jedan novi cijeli odjel ili cijeli poglavlje koje je posvećeno tako tome i zove se tako regulatorna konvergentnost i u biti smo opisali što je to. U tom smislu je CETA bio prvi preferencijalni trgovinski sporazum koji je uključio takav jedan specifično poglavlje o regulatornim odredbama i njihovoj konvergenciji. Ali Čile je već imao regulatornu koherentnost čitavo poglavlje o tome u svojim bivšim ugovorima i onda se to tamo uglavnom u čilanskim ugovorima vodilo pod regulat, poboljšanje regulatornog okvira recimo. I nije da to tema koja uopće nije bilo u dosadašnjem ugovoru, ali međutim to je tema koje obje stranke ugovorne i Čile i Evropska unija žele još unaprijediti i odvesti za korak dalje prema najnovijim standardima Prema tome, to bi moglo biti područje na kojem bi se moglo nešto ažurirati za ovu novu verziju eventualnog sporazuma. Zatim, u odnosu na održivi razvoj i javnu nabavu. U slučaju održivog razvoja, trenutno postojeći sporazum, kao što ste mogli pročitati u našem izvješću, je u biti vrlo štur i bazira se samo na onim glavnim stvarima. A i to se uglavnom odnosi na ono što je u zadnjih pet godina unutra uključeno. I vrlo malo toga de facto piše o održivom razvoju u trenutnom ugovoru, ni o obavezama prema zaštiti okoliša. A imamo sa obje strane i EU-a i Čila, dakle u njihovim najnovim sporazumima koje te dvije strane sklapaju, dakle ovdje CETA sa Kanadom, tamo ovaj pa, pa, ugovor o pacifičkom prostoru u slučaju Čile, tamo ima jako puno toga što se odnosi upravo na zaštitu okoliša. Prema tome to bi trebalo, moglo bi se ažurirati. Zatim pitanje javnog nadmetanja ili javne nabave. To je pitanje koje je bilo uključeno i u prethodnom, u staroj verziji sporazuma. To je inače tema koja, u vezi je na kojem području dakle obje strane prehvatile prilično relevantne i ozbiljne obaveze. Ali vidite, ove nove generacije sporazuma i Evropska unija i Čile, dakle, što god da su oni potpisivali i što su sklapali, vidite da se tu puno toga izmijenilo. Primjerice, u CETI imate puno više institucionalnih tijela koje se bave koordinacijom i informiranjem o pravima i naravno i obavezama, ali pogotovo pravima koje prističu iz javne nabave. Recimo u ugovoru sa Vjetnamom imate onda jedno tijelo koje je specijalno se bavi koordinacijom svega toga ili dakle svih mogućih tendera, raspisanih javnih natječaja i uvjeta i koje koordinira rad sa tim javnim natječajima, nadmetanjima koje mora biti internacionalno kod te veličine investicije. Ista stvar je i kod Čilea. Također su taj najnovije generacije sporazuma, pogotovo ovaj za pacifički prostor, puno, puno na tom učinili i to vrlo dobro elaborirali i doveli dalje. I sad s obzirom da je to već kod jedne i druge strane u drugim ugovorima dogovoreno, onda su i Čile i Evropska unija sklopili ugovor, dakle donijeli dogovor o tome da će ići dalje na tom području javne nabave sa javnim nadmetanjima. Ali postoje druga područja koja zapravo za koja se nisu tražila da budu obuhvaćena studijom. Međutim, neke stvari su spomenute u onim posebno bitnim intervjuima, elitnim intervjuima koje smo vodili sa različitim dionicima i to na obje strane. Primjerice, spominjalo su se različite restrikcije kod e, trgovine u poljoprivredi i ribarstvu, a bilo je spominjanja geografskog podrijetla kao i kod trgovine vinima. Posebno E, priznavanje geografskog podrijetla i to i u Europskoj uniji i u Čileu i zatim i enološkoj praksi kad smo već kod vina. Zatim bilo spominjalo se puno toga što, ponešto što nije pokriveno detaljima ovoj studiji, ali je kazano u intervjuima. Naravno, zna se da će se to i objaviti, a odnosi se na istanovite usluge. dakle da se nisu sve vrste usluga kako su danas razvijene pokrivene dosadašnjim obvezama preuzetim ugovorima o trgovini. Prema tome, i zatim pitanje jasno podrijetla uvijek e, proizvoda koje se može onda akumulirati treba biti uzeto u obzir prema novim standardima ugovoru. Dakle, i što se tiče našeg tora, znači našeg područja rada kako je bilo definirano, a i što se tiče intervjua koje smo vodili, vidjeli smo da nije zbilja nužno cijeli sporazum sa Čilom modernizirati, da, ali da postoje neka područja, kao što smo rekli, gdje bi se moglo ponešto ažurirati ili modernizirati. Međutim, s obzirom na ono što se proteklih godina događalo i u EU uniji u Čileu. Ali, već smo rekli, to može uključivati i poboljšanje obaveza koje su dvije strane već preuzele u dosadašnjem ugovoru. Prema tome, pitanje zatim što se može koristiti kako bi se to ažuriralo, takav jedan ugovor o trgovini i gospodarskom partnerstvu. Treba uzeti u obzir da u definiranom području rada se od nas traži da slijedimo jedan model sporazuma kakav je Europska unija Kanada, kakva je CETA. Ali moram reći da u slučaju modernizacije, odlučite li se na to, treba ostati dovoljno otvoren za različite opcije. Jer vidite, kod Čila ima, u Čila ima jako puno iskustva sa različitim trgovinskim sporazumima. Jer oni su, kao što smo već rekli, zaključili jedan ogroman broj trgovinskih sporazuma sa različitim stranama u svijetu imaju puno, puno iskustva. I prema tome treba spriječiti i ne treba nikako, dakle treba spriječiti automatsko prepisivanje i primjenu odredaba ili standarda ili načina kako je šta regulirano iz CETA na situaciju s Čilom jer je to bez obzira što to služi kao model ugovor, situacija u čilu je različita. Možda Ako dođe do dogovora da se modernizira taj postojeći sporazum sa Čilom, možda onda ne bismo morali čitav tekst prerađivati i kompletan sporazum mijenjati, nego bi se možda mogao taj dobro funkcionirajući ugovor uglavnom zadržati i samo neki dijelovi nadograditi, proširiti ili kako hoćete, ali ne mijenjati cijeli sporazum. Reći ću vam još nešto, to je dakle jedan od naših glavnih zaključaka, da vam kažem još nešto o tome, jer puno se i očekivalo od svega te studije. E, vidite, obje strane generalno uzavši, očekuju, očekuju jako puno od tog sporazuma, a niko nije biti nešto zabrinut jer i nema razloga za to. To su pokazali i naše intervjue koje smo ovdje objavili, a vodili smo ih u okviru studije. I nema, jer do sada i kakav je ugovor dobro funkcionirao, sporazum Čila Evropske unije, nema razloga za zabrinutost jer do sada nije sve dobro funkcioniralo, nije bilo problema implementacije, uglavnom nikakvih. I jedan eventualne dorade ili prerade ili ažuriranje tog ugovora će svakako morati biti uvijek kompatibilan i sa pravom i Evropske unije, zakonskom regulativom i samog Čila koji su se isto međuvremeno razvijali i mijenjali. Međutim, ne vidimo ni tu nikakvih posebnih pravnih e, prepreka, kao ni gospodarskih, ako ih ima ikakvih prepreka, to bi eventualno mogle biti političke. E, pitanje je onda bilo reakcije koje smo nedavno vidjeli i s obzirom na to da se sad preferiraju uglavnom regionalni sporazumi. I sad je pitanje da li bi onda takvi model ugovori se odrazili na proces ratifikacije i kasnije implementacije eventualno ažuriranog takvog ugovora. I pitanje je da li bi se ovaj PPP, dakle ugovor o pacifičkom prostoru i trgovini tamo, mogao više odraziti, jer vidimo svakog tjedna gotovo u medijima kako nije baš e, uvijek jasna potpora za te sporazume, kao ni za CETU, evropsko-kanadski, kao što vidimo iz medija. Pa prema tome, čak i ako mi nemamo nekih pravnih zabrinutosti, s druge strane imamo velika, velika očekivanja koja su uperena prema tom sporazumu, a postoji i onaj politički aspekt koji je dosta osjetljiv. I percepcija javnosti koja je vrlo bitna i koja možda ne bi baš bila jako za jedno moderniziranje tog sporazuma kojeg imamo, nego bi de facto u njemu mogla vidjeti neke problematične crta, kao što vidimo da se sad događa preko medija, to vidimo i u ovom drugom sporazumu, kao CETI. Da bih završio na vrijeme, ja bih zaključio sa zadnjim pitanjem, a to je generalna evropska strategija u takvim sporazumima. Dakle, modernizacija ili dopune, izmjene, kako god očete, kakvog to oblika budi ili eventualno nekakvi aneksi ili amandmani tog sporazuma, zahtijevaju naravno i novi pristup zaštiti investicija. I to u onom smislu u kojem Evropska unija to predlaže u ugovoru sa Kanadom CETI, sa SAD-om ttip ili u ugovoru sa Vjetnamom. E sad je naravno pitanje da li će biti to se bitno, da li je to bitno za unapređenje našeg trgovinskog stupa. Ako bi se ti modeli ugradili u ovaj novi, ovaj eventualni budući ažurirani sporazum Čila Evropska unija, ne mislimo da bi s čilanske strane to bilo bilo kakvog protivljenja takvoj vrsti zaštiti investicija. Dakle, da sažmemo, sporazum između Evropske unije i Čila je svojedobno bio jedan upravo toliko dobar i napredan ugovor da je važio kao kriterij za sve kasnije i de facto se smatra ugovorom četvrte generacije, već iako je puno ranije sklopljen. Taj sporazum je do sada funkcionirao uglavnom jako dobro i općenito govoreći mi ne mislimo da treba mijenjati i popravljati nešto što dobro funkcionira. Ova studija je pokazala da postoje eventualno neka područja gdje bi se moglo nešto popraviti, malo modernizirati ili dići razina standarda, ali e, to se ne mora dogoditi kompletnom novim sporazumom. Mislimo da su to uglavnom poljoprivredni proizvodi, ribarstvo, revizija odredaba o podrijetlu robe I zatim koji model bi se tu trebao koristiti kao uzor? Pominjemo da se ne primjenjuje automatski samo model ugovor kakav je recimo sa Kanadom CETA napravljena ili TTIP sa SAD-om ili ovaj sa pacifičkim prostorom, jer to je opet druga stvar i tu se ne može jednostavno jedan na jedan to primijeniti jer su drukčiji politički preduvjeti i druge političke situacije. Zatim, mi znamo da su na obje strane očekivanja od ovog ugovora vrlo visoka, i, a da ne postoje neke bitne zabrinutosti, jer do sada je uvijek sve dobro funkcioniralo. I mislimo da ne treba, ne moramo se bojati tih javnih otpora kakvi se sad javljaju, što vidimo iz medija protiv TTIP-a ili CETE. I kao što sam već ranije spomenula, bitne stvari zaštite investicija na onaj jedan moderni način kako se to promovira bi bilo prihvaćeno ovdje. Zatim održivi razvoj, regulatorna konvergentnost, to su sve bitne teme. Mislimo da bi modernizacija tih eventualno područja navedenih moglo pripomoći da se taj novi ugovor tu ažurira. Hvala lijepo na pažnju. Hvala lijepo na ovoj studiji, hvala na ovim vrlo preciznim zaključcima. U istinu, ovaj sporazum sa Čilijom dobro funkcionira, vrlo je jasan i očigledno da nema nekih gospodarskih e, potreba da se bilo što mijenja, niti interesa da se to učini i naravno da se uklapa u našu strategiju kako smo u toj strategiji postavili visoke standarde i naravno isto tako zaštita radničkih prava na visokoj razini i kako bi se na taj način modernizirao ovaj sporazum. Ja bih prvo dao riječ e, našem stalnom e, izvjestiteljici Enrique Rodriguez. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem e, vama na vašoj prezentaciji i na ovoj studiji. Ali evo moram biti malo kritična. Znači ja sam izvjestiteljica u ime kluba SED-a za e, Čile i meni se čini da e, je ovo izvješće itekako generalizirano. Ja sam očekivala da, budući da obje strane su naklonjene tome da se modernizira sporazum koji je e, potpisan e, puno prije ove nove politike, e, trgovinske politike Europske unije, kao što ste sami spomenuli u vašem izlaganju, i prije nego što su potpisani i drugi sporazumi kako sa strane Europske unije, tako i sa strane Čile i koji su puno ambiciozniji. Dakle, naravno da je sada onda cilj da se napravi ambiciozniji sporazum koji će uzeti u obzir novu trgovinsku politiku e, za koju se zalaže komisija i e, koju smo mi također prihvatili e, kao Europski parlament i također to i je cilj ambicija koje je Čile izložio. No, trebamo preispitati neke stvari, a to je da se ovdje pokušava proširiti i poboljšati postojeći sporazum. A, dakle, možemo li to napraviti dakle sa tim istim partnerom s kojim je do sada taj sporazum dobro funkcionirao zato što smo mi s njim dijelili e, ista načela, iste vrijednosti e, na kojima je počivalo naše uzajamno povjerenje. Meni e, se ovdje čini da dakle pitanje je sada možemo li neku stvar koja je toliko dobro funkcionirala učiniti kroz naše ambicije još boljima na način da uvrstimo i naše trgovinske politike, e, politike održivog razvoja i da sve to uklopimo u taj novi sporazum. E, mi smatramo da bi se obje strane u perspektivi ove modernizacije sporazuma morala uzeti u obzir i ravnopravnost spolova. Mi ovdje ne možemo govoriti o e, trgovinskoj politici u 21. stoljeću koja neće imati na umu također i ravnopravnost spolova kao što bi to trebala biti zajednička okosnica svih drugih politika. A to kao što vidim ovdje se uopće nije uzelo u obzir. Osim toga se nisu uzeli u obzir niti oni dijelovi koje je spomenula čileanska strana i o kojima smo mi raspravljali na našoj radnoj skupini. A to je kada govorimo o politici inovacija, suradnje, e, također i kada govorimo o politici e, razvoja energetske politike u skladu s održivim razvojem. E, ono što bismo mi htjeli, a to je da kada govorimo o modernizaciji i proširenju tog e, sporazuma i to kroz ove aktualne parametre naše trgovinske politike Europske unije, kako to zaista možemo poboljšati, a da uključimo sve ove e, stvari koje sam ja spomenula i, da, budemo u skladu sa težnjama Europske unije i Čilea. dakle, ja smatram da se teško ne složiti s time. E, jer ako nešto funkcionira, onda moramo imati puno veće ambicije kako bismo zaista funkcionirajući sporazum uspjeli poboljšati i proširiti i kako bismo to napravili e, na dobrobit obje strane. Dakle, e, trebamo više uzeti u obzir i Latinsku Ameriku. Dakle, da, činjenica je da je to bio naš prvi trgovinski sporazum četvrte generacije koji smo potpisali sa zemljama Južne Amerike. I sada moramo procijeniti kako kako taj sporazum koji je potpisan u vrijeme koje je različito današnje, kako se to može prilagoditi ovim novim uvjetima trgovinske politike koja mora staviti na prvo mjesto povećanje kvalitete osoba života i to kroz instrumente koji zaista mogu pomoći u podizanju standarda naših građana. Dakle, mi se moramo temeljiti na poštivanju prava, vrijednosti i pravedne trgovine. Zahvaljujem vam na toj studiji koju ste napravili, ali trebali biste uključiti i ove aspekte. Dakle, mi moramo produbiti sve te prednosti koje možemo izvući iz ovog sporazuma kroz modernizaciju. Moramo ugraditi u to sve odredbe nove trgovinske politike. Hvala lijepo. Sada izvjetitelja o i izvjetiteljicama i izvjestiteljima dajem riječ. Gospodin Mas je prvi. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovom izuzetno E, interesantnoj studiji uvijek mislim da postoji mogućnost za poboljšanje i kad nešto radi, kad je nešto dobro, sigurno možemo naći načina da produbimo e, dakle, međusobne odnose. Kao što je kolegica Ema kazala, imamo velik broj vrijednosti koje možemo ugraditi u naše budućim suradnjama. Svakako trebamo osigurati da imamo i apetit za to. Moramo biti potpuno jasni da kroz zajedničke akcije i kroz neki posao koje smo činili moramo biti jasni jasni što to je moguće ostvariti, jer e, ako započnemo velik broj pregovora i ako ne razumijemo u cijelosti što se može ostvariti kada se nađemo usred ovih pregovora, moramo činiti to izvana. Moramo uspoređivati model sa drugim modelom i želio bih više čuti da li uvijek moramo uključivati sve kontroverznosti i sve teme koje su, a evo neke koje smo i unutar parlamenta bili raspravili. Da li uvijek moramo gledati stalno na vrhunac svega ili postoje neki način da nađemo opće teme kako bismo uključili što više država i Latinske i Južne Amerike e, vezano uz Evropsku uniju i kako uvjeriti čelance vezano uz e, dakle izravna inozemna ulaganja i kako vidite tu temu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Kolega Helmut Scholz. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam isto tako sa svoje strane htio zahvaliti na ovom poslu koji je učinjen e, u izradi ove studije, a isto tako je vezano uz o, sve ovo moram i kao izvjestitelj u sjeni postaviti neka dodatna pitanja. Napisano je u ovoj studiji da one koji su prošli intervjue da su spomenuli i eventualno je potrebno isto tako i na neki način blagosloviti TPP, pacifički partnerstvo, te isto tako i ponovno pregovaranje o e, dakle, sporazumu o pridruživanju sa Europskom a sve to do e, samih pozicija koje su e, kritičnije od TPA, a isto tako u parlamentarnoj raspravi zadržavaju na neki način svoju kritičnost ko su te u civilnim društvima e, snage, a unutar parlamenta, izvan parlamenta i, i ko se protivi TPP-u, e, vezano dakle uz ove trgovinske sporazume gdje se civilna društva u nalazi u samoj raspravi. Drugo pitanje, E, sam e, sporazum o preživanju iz 2002. godine između Europske zajednice i Čile, e, došli smo do zaključka da nije bilo specifičnih problema i to je na neki način zaključak same studije, a isto tako i izvjestitelji u sjeni koji su imali prilike čitati, što znači da nema potrebe za modernizaciju nečega što već dobro funkcionira, a vi ste tako nam spomenuli koja bi to bila dodatna poglavlja koja se mogu uzeti u obzir. Čini se da su one više političke naravi, no međutim, realno gledano nisu toliko, ne nalaze toliko u trgovinskom dijelu. Europska unija ne želi isključiti Čile iz dakle samih pregovora da li vjerujete i da li mislite da za Europsku unije je zapravo na strani već rizici ili e, dobrobiti samog sporazuma što prevaže vezano u sve one sporazume koje isto tako radimo sa Mercosur zemljama. Koja bi to bila moguća budućnost modernizacije ovog sporazuma u odnosu na unutar južnoameričku kooperaciju? je lasta. E, uglavnom, pitanja koja bih željela postaviti i uputiti komisija, to će biti vjerojatno naknadno. Jer zaista mislim da je studija izuzetno interesantna i mm, Čini mi se da je dobro što ste kazali da ne treba mijenjati nešto što je dobro i dobri trgovinski odnosi sa Čileom su dobri kao takvi, međutim to nije samo trgovinski sporazum, vi možete koristiti i neke druge instrumente i ne bi željela da na neki način se kroz to mijenja na bilo koji način trgovinski sporazum. Želim isto podsjetiti na neki način dugi popis sporazuma o slobodnoj trgovini, velik popis je na toj ogromnoj, dugačkom popisu, ništa još nije finalizirano, gdje uvijek čujemo iz opće uprave e, za trgovinu e, što god je to da nemamo dovoljno e, stvari koje bismo u, iskoristili i mi kao odbor recimo vezano uz velik broj ovih grupa promatračkih skupina ne znam da li je to dobro, da li je to potrebno vezano uz ponovno pregovaranje o trgovinskim sporazima. Komisija je očigledno odlučila da na neki način iskorači i pitanje je da li ponovno razmatrate da ovaj korak istupi ova studija koja nam je upravo prezentirana i da li ste suglasni s ovim zaključcima i što komisija namjerava ako vidimo da nema poteškoća na čitavom polju. E, koji je vaš cilj, odnosno kroz modernizaciju ovakvog sporazuma ili, eto da koristim možda i neke druge pojmove, kada je riječ o ovom sporazumu? Poglavito kada je riječ o investicijama koja je istuknuto, a koja je vaša ideja i koja je vaša namjera, a isto tako je vezano uz usluge, e, isto tako moramo istaknuti zašto bismo pregovarali i poglavlje koje se tiče usluga E, teza plus e, i zbog čega upravo ovaj plus u sam samo navođenje sporazuma. Što se tiče panamske dokumentacije u svjetlu svega i svega onoga što smo vidjeli i nedosljednosti vezano u financijskom sektoru koje su na neki način objelodanje, a isto tako, isto tako kada govorimo o poreznim prijevarima, koje pouke kao komisija i kao opća uprava za trgovinu iz ove panamske dokumentacije vezano uz ove pregovore, naravno ovo se neće izravno ticati ovoga, ali općenito govoriti kako stojite prema tome. Što se tiče poglavlja o e, razvoju i suradnji, spomenuto je isto tako i e, na neki način mehanizmi sankcioniranja nedostaju u svem ovom. Što mislite da bi trebalo u sporazumu trebalo unijeti da bi bio provediv? A isto tako javna nabava kao tematika što komisija smjera s time. Na samom kraju bili smo i javnu raspravu vezanu uz dakle trgovinski sporazum EU Čile. Da li je ta javna rasprava koja je trebala danas završiti, da li nam možete naravno općenito dati odakle dolaze mišljenje, koliko ih imate, koliko ste ih prikupili i koja su vaše očekivanja iz ovog konzultacijskog procesa. Gospodin Fides, na kraju, ali ne i najmanje važan govornik. Puno hvala. Ja sam izvjestitelj za svoj e, klub zastupnika kada riječ o odnosima sa Čileom. E, cijenim ono što je rekla izvjestiteljica i e, Mm, također me iznenađuje što se nije predložilo nikakvo posebno poboljšanje, a ovdje mislim prvenstveno na sporazume sa Meksikom. E, to su sporazume koji su se odvijali paralelno i e, kada se govorilo o modernizaciji, onda se govorilo i o prilagodbi onim sporazumima koje smo potpisali u nedavno vrijeme. I zato me iznenadilo što u vrijeme Čila, što je zapravo u vrijeme ovog tu sporazuma, e, zapravo se kaže stalno da je sve u redu, da se ne treba ništa poboljšavati, a mislimo da vjerojatno ima prostora za poboljšanje iako je taj sporazum dobro funkcionirao. No, kako ste vi i sami rekli, ima nekih točaka E, kada govorimo e, već i onim e, drugim sporazumima koje je Čile potpisao sa trećim zemljama, znači taj sporazum koji mi sad imamo sa njima nije u potpunosti prilagođen tim novim sporazumima. Možda je upravo ovo sada prilika da se taj sporazum sa Čileom može prilagoditi novim sporazumima koje je Čile potpisao sa trećim zemljama i također koje mi kao Europska unija trenutno ili pregovaramo ili smo potpisivali u međuvremenu. Također bi tražio i e, mišljenje komisije o tome. E, s druge strane, iznenađuje me što ta ti slični sporazumi koji su se potpisali u slično vrijeme e, kao i sporazum sa Čileom i sa Meksikom, e, kako to da nema želje da se i njih poboljša. I kada govorimo o Meksiku, ja mislim da je to tema na ko, s kojom se suočamo već više vremena. Što je s tim? Hvala lijepa prije nego što predam riječ komisiji. Želim pozdraviti dakle, predstavnike njemačkih sindikata, drugog po veličini Zepfide, e, koji prate kao predstavnici našu raspravu. Sada dajem riječ predstavniku komisije, gospodina Jorgensenu šest minuta, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče hvala na mogućnosti koje ste mi pružili da damo neke komentare povezano s ovom studijom, a isto tako i mogućnosti da damo neke odgovore na postavljene pitanje koje su postavili parlamentarni zastupnici. Mislim da postoje niz pitanja koji proizlaze i na koje se moramo obratiti. Prvo pitanje, da li da se modernizira, osuvremeni ovaj sporazum. Naše je gledište s tim u vezi da bismo to trebali učiniti. E, puno važnije od toga, e, odlučeno i na najvišoj razini predstavnici država i vlada koji su kazali da to treba učiniti s obzirom da je bio uspjeh e, ne znači drugim riječima da ne možemo biti još i bolji, a za nas e, postoje dva razloga zašto bismo trebali modernizirati ovaj sporazum. Postoje čitav niz područja gdje možemo poboljšati stvari, gdje recimo to je pristup tržištu, a isto tako javna nabava, a isto tako i visoka razina zaštite vrste investicija, IPR, NTB, a isto tako i područja kao što je razvoj samih trgovinskih sustava, te jedna izuzetno važno područje koje je isto tako uzeto u program trgovina za sve Trade for All i u komunikacije, a to su mala i srednja poduzeća. Također jedan širi politički kontekst sa Čileom mi želimo imati najambiciozniji i najbolji mogući odnose i to kroz jedno čitavo razdoblje. To je jedan puno širi politički kontekst, jedan puno širi politički odnos i partnerstvo o kojima ovdje riječ sa vrlo jasnim povijesnim podacima. Želimo ovo sve skupa unaprijediti i zajedno surađivati sa čilanskom stranom. Generalno je sve bilo dobro, međutim, valja istaknuti da je bilo i poteškoća. Sve je dobro funkcioniralo, sustav je dobro ustoličen i ustrojen, sve je bilo i e, dakle uokvireno na najboljoj razini, međutim, e, rješavanje nekih problema koji su nastali i sigurno da je recimo i rješavanje sporova jedno od takvih e, problematika koje valja istaknuti. Neke od ključnih područja koje bismo svakako željeli poboljšati u međusobnim odnosima, a to je u svakom slučaju modernizacija, isto tako e, e, zaštita investicijskih dobara, te isto tako u segmentu antikorupcijskih mjera, a sve ovo želimo naprosto iz razloga što je to način kako bi ovaj sporazum sa Čileom zapravo odgovarao i što smo zapravo objeldanili u komunikaciji Trade for All. Jedan od zaključaka same studije s kojim imam pomalo poteškoća i mm, da bi sve bilo u redu ako bi e, na neki način bilo usklađeno sa komunikacijom trade for all. mi smo da modernizacija smatramo da je odgovorom kao konzekvenca samog, e, samo komunikacije trade for all. Postoje i čitav niz područja i ključnih područja koje naprosto e, nedostaju u našim postojećim trgovinskim sporazumima još jednu stvar koju bih e, želio istaknuti u samom izvješću, mislim da nije e, točno reći da naprosto e, slijedimo ono što je u nafti izrečeno, dakle sa Čilijom imamo sporazum o partnerstvu, odnosno o pridruživanju, to je daleko šire nego što je to nafta kao dio ovog sporazuma koji se bazira na postojećim sporazumima, a ne da eliminira postojeće sporazume. Želimo izgraditi, dakle, isto tako i dimenziju ljudskih prava i održivog razvoja, te isto tako želimo imati daleko bolji sustav zaštite nego što obuhvaćeno naftom. Nafta je samo jedan sporazum o slobodnoj trgovini. Možda još nešto da kažemo što se tiče samog procesa. Mislim da imamo jasan zadatak koji smo dobili od naših dakle predsjednika vlada i država da u ovoj modernizaciji e, samog sporazuma učinimo još jedan korak napred. postoje, naravno postoje mogućnosti za daljnje pregovore. E, izuzetno dobro smo surađivali u okviru radnih skupina i sada se narazimo unutar sagledavanja kompletne tematike i gledamo koje su područja interesantna za našu stranu, a koje za čileansku stranu. Ovo ćemo staviti na zajednički stol i nadamo se napredovati u tome Čim budemo gotovi i čim budemo pri kraju, kao i neke druge, e, dakle, proučavanja e, potencijalnih područja, mislim da možemo kazati da posao može brzo napredovati sa čilijom U ovom kontekstu također smo započeli na jednom, jednoj analizi, internoj analizi koja je svakako potrebna kada god je riječ o dakle o stvaranju jednog novog pregovaračkog mandata i kada trebamo autorizaciju vijeća i naravno u tom kontekstu svakako konzultacije su u tijeku Naravno, dobili smo e, tek rezultate ovih e, internih analiza i nadamo se da ćemo ih e, dovršiti. U ovom trenutku nemamo nikakvih studija, niti nikakvih analize koje bih vam mogao prezentirati, ali svakako ću se vratiti na ovu temu i svakako vas obavijestiti o svemu onome što se događalo u samom procesu vezano uz Južnu Ameriku. Hvala lijepa možda e, još e, dva pitanja koje želim podsjetiti i koje su uputili kolege. S jedne strane kapaciteti, mi smo razgovarali o isto tako ASEAN, Australija, Novi Zeland i druge zemlje ASEANA kao eto ubrzanje samog procesa pregovora kakav je to na neki način izgradnja kapaciteta što se tiče samog paketa EU Čile? Koliko ljudi radi u komisiji na ovom sporazumu. I drugo pitanje, gospodin Visas je postavio pitanje zbog čele Čile, a ne Meksiko. Koji je razlog e, i gdje su zapravo moguće paralele za situaciju s obzirom na to da su oba sporazuma na neki način potpisana u gotovo isto vrijeme, u istoj godini. Da, koliko ljudi rade e, na temi u komisiji, to je vrlo teško reći. Imamo jednu osobu koja je kraj koja je na punom radnom vremenu, eto, dvije trećine svog radnog vremena posvećuje ovim tematikama e, i nekoliko eksperata koji su uključeni u e, druge pregovore. Mislim da u ovom trenutku imamo sigurno vrlo ambiciozan plan vezano uz Latinsku Ameriku i sigurno da ćemo to stavljati na dnevni red i i koliko god je to brzo moguće ćemo to staviti na dnevni red. No koliko ljudi konkretno u komisiji radi i da li imamo dovoljno resursa kako bismo zaista na neki način obuhvatili sve trgovinske sporazume na multinacionalnoj razini. Ja ću to pitanje uputiti dalje eh, svom generalnom direktoru. Naravno, što se tiče same eh, moje nadležnosti da vam na to odgovorim. Što se tiče samog odnosa s Meksikom i Čileom, da, postojale određeni paralelizam i postojale na neki način koincidencija u vremenskom okviru kada je bila riječ o eh, sklapanju prvog sporazuma postoje na neki način i različitost u samom pristupu kada je riječ o samoj e, samom modernizaciji e, samih sporazuma. Sporazum s Meksikom je bio nešto brži u svom tijeku. Nadamo se da ćemo sredinom iduće godine, ako će sve biti u redu, moći na neki način E, dovesti pregovore kraja sa čijem. E, sam sporazum sa Meksikom nije bio toliko složen kao što je to sa Čilijom i možda ne bi bilo loše da se na prvo mjesto stavi Meksiko. Hvala lijepa. Dajem riječ autoru studije, danji šest minuta. Hvala vam lijepa, ja ću pogućati biti što je to kraće moguće. Hvala vam lijepa na postavljenim pitanjem. Ako dozvolite, ja ću e, ih odgovoriti što je to brže. Signora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 Gospođa De ja se u potpunosti slažem sa vašim e, komentarima, ali nažalost ni jedna od tih točaka koje ste vi spomenuli nisu zapravo bili predmet ovog, e, ove studije, ovog izvješća. Ja se apsolutno slažem s vama da ta studija po pitanju e, znači učinaka ili nedostatka rodne perspektive nije uključeno i sada kada govorimo o tome kako se može poboljšati suradnja po pitanju znači rodne perspektive u politikama ili obrazovanja ili već učinkovitosti, to bi bilo zaista jako dobro i to bi bilo idealno, ali ovdje smo se u našoj studiji usmjerili isključivo na ovaj trgovinski dio sporazuma i zato se slažem sa vašim nedoumicama, ali kažem to nije bilo predmet istraživanja u ovoj studiji. A, pitanje koje sam dobio Nikad nismo željeli reći da nema potrebe za modificiranjem sporazuma ako dobro funkcionira. Međutim, pitanje koje je nama postavljeno je bilo da li je to apsolutno potrebno sad modificirati. Međutim, prema nalazima naše studije nije apsolutno nužno to modernizirati. Međutim, da li pita, na pitanje da li se to može poboljšati, naravno uvijek se sve stvari mogu poboljšati. I naravno da se to može poboljšati u odnosu na kriterije koji su postavljeni u najnovijim sporazumima. Ali to nije apsolutna nužnost. I e sad ono pitanje od McLarena koje su aktivnosti Čila bile na tom planu. Što se tiče investicija, recimo, htjeli ste nas pitati za naše investicije i kako štitimo investicije. Moram vam reći da je to puno manje sporno pitanje zaštite investicija za Čile nego za Europsku uniju. Čile ima 53 bilateralna sporazuma potpisana i nekoliko njih, ovih najnovijih, ima i čitava poglavlja posvećena zaštiti investiciji i to općenito nije nikakav razlog za veliku zabrinutost u Čileu kako je to sada u Europi glede mogućnosti rješavanja investicijskih sporova u trgovinskim sporazuma sa SAD-om ili Kanadom. Prema tome, vjerojatno je to zato što u latinskim zemljama Latinske Amerike postoje druge tradicije za to. A sad, što se tiče TTIP-a, to nije ni malo zapravo nije tema koja brine Čile. Vidjet ćete zapravo izvan Čilanskog kongresa i u civilnom društvu ćete vidjeti da ima više zabrinutosti u vezi zaštite investicija, ali još više ih brine recimo pitanje zaštite intelektualnog vlasništva i kopirajta. Međutim, u samom kongresu Čila to ne postoji tako. Čile već ima jedan preferencijalni, dakle sporazum o preferencijalnom trgovinskom režimu sa većinom zemalja i prema tome nije ih uopće to ne, ne predstavljam neki problem. Jer mislimo da ovo sve što je u najnovijoj generaciji naših evropskih sporazuma predviđeno u CETI, TTIP i tako dalje na tu temu, njih puno niti muči, niti im je takva novost. Ako me pitate već kako je to, i sad ne govori Ramon, nego ja. Čile je uvijek dobar partner za nove i dubinske sporazume, jer postoji stvari Postoji tradicija, dakle, u Čile samih trgovinskih sporazuma, prema tome oni bi bili jako dobar partneri za sve novitete na tom području i mm, unaprijeđene ugovore. Što se tiče TISE, naime, ugovora o, o djelatnostima i o uslužnim djelatnostima, tu vam ne mogu puno govoriti jer i tu nema nekakvih fundamentalno novih stvari. U redu i mi pratimo šta se pisalo na Wikileaksu o panamskim dokumentima i isto tako, međutim, to su stvari koje su se dogodile puno kasnije no što je sklopljen naš ugovor sa Čilom i generalno zašto ne mogu sad nešto posebno o tom komentirati. Kada govorimo o Meksiku, odgovorit ću vama na pitanje, gospodine Isas. Dakle, e, znači, oni nisu slični sporazumi, oni su potpisani u isto vrijeme, ali to su e, sporazumi koji imaju različite razine kada govorimo o pojedinostima. E, dakle, sporazum sa Čileom je bio puno napredniji, to je prvi sporazum iz te četvrte generacije, a ovo ovaj a ovaj znači e, sporazum sa e, Meksikom je još uvijek iz one stare generacije, bar po pitanju strukture i njega treba puno više poboljšati u odnosu na ovaj sporazum sa Čileom. to I da još nešto razjasnimo što je rekao gospodin Juncker. Nije sad zaključeno da je trgovina za sve, da je to geslo preduvjet općenito to je navedeno u onom opisu zadaća koje studija treba izvršiti u Toru, ali ne mislimo da je to isključivi preduvjet. Pitanje bi bilo zapravo u kojoj mjeri bi modernizacija ugovora se uopće uklopila u to geslo trgovina za sve, a ne da je to nužni preduvjet. Hvala lijepo. Hvala vam, mislim da je bilo vrlo bitno i važno što smo tu studiju dali izraditi, što ste nam je vi ovdje prezentirali i što smo imali ovu razmjenu mišljenja jer to je u svakom slučaju jako dobro ima takav input sa dviju strana. I mislim da će ta modernizacija potrajati neko duže vrijeme. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasanje. Glasanje o općem proračunu za sljedeću godinu. A to neće biti nimalo lagan proračun. Međutim, to sada nije trenutno pitanje koje mi raspravljamo. Mi ćemo sada glasati samo o onom dijelu koji se, proračuna koji se odnosi na trgovinu. Dakle, kolegice i kolege, lijepo vas molimo, sjednite na svoja mjesta i izvadite svoje kartice za glasanje. Vi znate da ćemo barem ono konačno glasanje obaviti elektronskim putem, da bi bili sigurni da će sve funkcionirati, sad ćemo imati pokusno glasanje. Glasanje otvoreno. Glasanje je zaključeno. Znači sve je u redu. Imamo točno, točan broj zastupnika po klubovima, znači sve je točno, korektno, možemo početi sa glasanjem. Dakle, prvo je naše glasanje o onom dijelu općeg proračuna koji se odnosi na trgovinske odnose za sljedeću godinu. Imamo prvo kompromisijan koji je za, protiv, koji je suzdržan, usvaja se. Zatim, amantman sedmi, za, protiv, suzdržani, da to provjerimo. Dakle, amandman 7, otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman deveti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijena, ali to ćemo još jedan put elektronskim putem provjeriti otvorno glasanje. Amandman deseti. Glasanje zatvoreno. 11 je. jedan socijaldemokratski glas, zatvoreno glasanje. Dakle, odbija se. Zatim, kompromis 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti za. Protiv? Suzdržani? I to moramo provjeriti. Dakle, kompromis četvrti. Otvoreno elektronsko glasanje. To vam je bila kriva kartica. Dakle, glasanje je otvoreno, ponavljamo. Jedan glas pučana je sad isto previše. Evo, sad je glasanje zaključeno. Usvaja se. Molim, uredno dižite ruke da mogu razaznat. Kompromis peti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. za, protiv, dakle 25. Dakle, amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. I prelazimo na konačno, završno, zaključno glasanje. To ide elektronskim putem. Elektronsko glasanje je otvoreno. Dobro, zatvoreno glasanje. Sa uvjerljivom većinom smo usvojili ovo. Čestitamo gospodine Böge na izvješću i na rezultatu glasanja. Sada prelazimo na točku 15, to je glasanje o mišljenju o strategiji Evropske unije jednu stvar smo preskočili, pardon, a to su konkretni amandmani za proračun. To je prvo amandman sa brojem 6678, amandman kolege Böge, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda imamo amantman 6677, isto od gospodina Bilga, koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim amantman 6682 sa usmenim amandmanom kolege Šustera za, koji je za, koji je protiv, suzdržani, ajmo još jedan puta. Tko je za amantman broj 66 82. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6675. Ko je za? Da provjerimo. Otvore se glasanje za 6682 amandman. Opet se broj pučana nešto promijenio. Opet. Dobro, glasanje je zaključeno. Usvaja se. A vidite kako je moć naš klub zastupnika pučana. Onda idemo na amandman 6675. Pada, ali onda imamo, ako je ovaj prošlo, sad idemo na 6681 gospođe Šaket. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Zatim broj 6680. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Dakle, provjeravamo amantman 6680 elektronskim putem. Elektronsko glasanje je otvoreno. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Zatim, amandman 6679. Tko se, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Time smo i konkretne amandmane izglasali. A sada prelazimo na točku 16. To je miš, njenje o strategiji e, za ukapljeni plin. Točka 16. Tu imamo amandman prvi. Kao prvi, tko se slaže s amandmanom 1? Ko glasa za? Dobro. Sad sam dobio informaciju da ALDE podupire i kompromis 2, a za uzvrat kompromis 4, dakle, više ne podupire. To sam vam morao još e, ovdje reći i sad molim da se na list popisu za glasanje to adekvatno izmeni. Dakle, još jedan put amandman prvi ko je za, protiv, Suzdržani usvaja se. Kompromis prvi za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis drugi za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 10 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman Moramo to provjeravati, dakle deseti amandman. Provjeravamo glasanje. Glasanje elektronsko je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 14. amandman. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 15. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. To ćemo još elektronskim putem provjeriti. Otvorno glasanje za amandman 15. Glasanje je zaključeno. Vrlo je s malom razlikom odbijen. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržano, usvaja se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. Pardon. Amandman 25. drugi dio. Dakle, 25. drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. Za? Protiv? Ovdje se traži provjera, dakle idemo amandman 25. drugi dio Idemo to provjeriti elektronskim glasanjem, otvoreno je. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Ja vas usredno molim, zbog jasnoće situacije, da čak i ako sjedite nezgodno, dajte znak, rukom vrlo jasno, onda ćemo lakše vidjeti. Sad smo na 26. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. amatman za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31. za. Protiv. Suzdržani. To moramo provjeriti. Dakle, amandman 31. idemo elektronskim putem provjeriti. Otvoreno je glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 34. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. za? Protiv? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46. za, Dakle, 45 još jedan puta provjeravamo elektronski, otvoreno glasanje. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Amandman sada Broj 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49 za, protiv, Suzdržani usvaja se. Amandman 50. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 51. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 52. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 53. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 54. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59. za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti. Dakle, 59. amandman elektronsko glasanje je otvoreno. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. I time prelazimo na amandman 60. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 61. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 62. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63. amandman za? Protiv? suzdržani, usvaja se. I time prelazimo na konačno zaključno glasanje koje je otvoreno. I glasanje je zaključeno. Sa uvjerljivom većinom je mišljenje usvojeno. Prema tome čestitamo izvjestitelju. Time je naše glasanje završeno i prelazimo na 17. točku dnevnog reda, a to je bilateralan sporazum o bananama. Dakle, kolegice i kolege, ako sada želite napustiti prostoriju, ako želite voditi bilateralne, razgovore, molimo vas da budete tihi i da izađete iz prostorije. A mi prelazimo dakle na 17. točku, to je pitanje zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije u sporazumu o trgovini između Europske unije te Kolumbije i Perua a riječ je uglavnom o bananama. Prema tome dajem riječ našoj izvjestiteljici, gospođi Desarnes. Izvolite. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur président. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo kao znate, ovdje je riječ o e, prijedlogu izmjene uredbe koja proizlazi iz sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ekvatorom, kojem se, koji se nadodaje znači sporazumu sa Ekvadorom, Kolumbijom i Perum. E, ja vidim ovdje da su svi kolege vrlo stranstveni po pitanju e, te teme banana. Evo, drago mi je zbog toga. Također e, ovdje evo spominjem i interes naših francuskih kolega. Dakle, ovdje nam zapravo bi se omogućilo da poboljšamo taj mehanizam stabilizacije za banane, moramo poboljšati njegovo funkcioniranje kako bismo zajamčili zaštitu europskih proizvođača banana. I to moramo napraviti na način da e, se to e, uskladi sa pristupanjem Ekvadora tom sporazumu, zato što je to e, prvi izvoznik u svijetu tog proizvoda prema Europskoj uniji. U tom smislu mi smo predložili osam amandmana. Evo sad ću vam samo ukratko sažeti. Dakle, e, ti amandmani zapravo govore o tome kako e, e, bismo mogli poboljšati taj mehanizam stabilizacije za banane i zahvaljujem sudjelovanju svih kolega koji su radili na tim amandmanima. Evo, četiri glavne teme na koje smo se usredotočili su sljedeće. Evo, mi vam predložimo da ovdje govorimo o jednom hitnom postupku koji bi nam omogućio da e, kada je riječ o razini uvoza e, iz država članica, e, uvoza u države članice Europske unije, naš odbor smatra da kada bi recimo dostignuti bili obujmi uvoza određene zemlje, kada bi se prešao određeni prag, onda mi smo trebali dodatno pojasniti u tim amandmanima da bi to bio prag od 80% posto koji se obično koristi, tada bi se trebale ponovno primijeniti carinske stope. E, drugi e, prijedlog za poboljšanje je taj da želimo veću transparentnost. Pogotovo kada je riječ o zaključcima svih onih e, posljedica kada ćemo pribjegavati tom mehanizmu stabilizacije ili ne. E, kada govorimo o znači, izvršnom odboru i našem odboru, e, on je razmatrao situaciju na tržištu, te također naveo sve one razloge koji će utjecati na to hoćemo li usvojiti ili ne odluku korištenja i pokretanja tog mehanizma stabilizacije. Ta razmjena između našeg odbora i odbora izvršnog odbora je nešto što smatramo da je iznimno bitno. Na trećem mjestu mi želimo poboljšati banke podataka koji će nam omogućiti da pratimo sav uvoz. Mi želimo da te banke podataka budu što preciznije moguće, želimo moći slijediti sve podatke i e, sve e, znači rokove na mjesečnoj bazi i to ako je moguće imati apsolutno sve e, podatke o proizvođačima jer trenutno to nije moguće. To bi nam sve omogućilo da provedemo E, jasnu procjenu na europskom tržištu koja će biti preciznija nego što se to radilo do sada i koja će biti prikladnija za donošenje ispravne odluke po pitanju aktivacije mehanizma. Kada govorimo o jednom tehničkom elementu, ovdje govorimo o nekim promjenama, znači e, nekih tehničkih detalja, budući da taj sporazum moramo prilagoditi e, ovom pristupanju Ekvadora. E, dakle, Ekvador e, je e, zemlja koja znači pristupa tom sporazumu i moramo samo ažurirati neke dijelove, moramo ažurirati zajedničku izjavu komisije i tražimo od komisije da oni u tom svojoj izjavi predvide aktivaciju mehanizma stabilizacije ako situacija sa europskim proizvođačima dođe do situacije u kojoj će zapravo se njihov položaj pogoršati zbog prevelikog uvoza. U tom slučaju mi moramo omogućiti aktivaciju mehanizma mehanizma koji će e, omogućiti obustavu povlaštenih carinskih stopa. Dakle, u tom smislu predlažemo novi amandman koji bi trebalo nadodati zajedničkim zaključcima. Evo, mi naglašamo također i e, važnost e, tog lanca opskrbe banana kada je riječ o perifernim područjima jer mi smatramo da je to upravo e, jedna e, jaka točka Europske unije u tom odnosu između e, Kolumbije, Peru, Ekvadora i Europske unije. I također smatramo da e, taj lanac opskrbe bananama mora biti i održiv kada govorimo o zdravstvenim standardima. Evo ja sam e, uvjerena da e, zapravo će ovaj sporazum biti poboljšan i da će kolege sa svojim amandmanima moći poboljšati ovaj posao koji smo već napravili i da ćemo doći do uravnoteženog kompromisa. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Mato, u Sijeni, izvolite. Puno hvala predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestiteljici. Evo, ja želim reći da mi je bilo jako drago čuti e, njezino izlaganje, ali moram vam reći da e, se svi moramo složiti da taj sporazum sa ekvatorom koji je e, najveći proizvođač banana, da ne smije ni na koji način predstavljati novu prijetnju našim proizvođačima, budući da je taj sektor i onako oslabljen. I naravno da su oni itekako zabrinuti i to je logično. I zato se bojimo tog e, nekontroliranog uvoza banana iz ekvatora. Ono što me jako veseli i što je spomenula izvjestiteljica, a to je to što je rekla sama da njezino izvješće zapravo na dobrom putu da bude usvojeno. Možda nije dovoljno to što radimo, ali i tekako smo ga dopunili ovim amandmanima. Ona je govorila o jednom sustavu ranog uzbunjivanja i mislimo da je to vrlo bitno napraviti i ja mislim da moramo još nadodati i mi ćemo to pokušati ugraditi e, znači kroz amandmane, a to je da se osigura taj sustav ranog uzbunjivanja i to kada ne samo kada se e, pređu svi pragovi, nego već i ranije kada se približimo tim pragovima koje ćemo odrediti. Mislimo da je to nužno osigurati. Moramo biti također i puno transparentniji i te e, informacije koje bi trebale biti pravodobno na raspolaganju nam mogu omogućiti da na jasan i konkretan način e, spriječimo sve moguće e, daljnja oslabljenja tog sektora. Ono što mi želimo još napraviti, a to je da taj sporazum traje i duže e, i da možemo e, osigurati aktivaciju mehanizma i nakon 2019. godine. Ono što je još bitno, a to je da nam je iskustvo pokazalo da taj mehanizam stabilizacije za banane nije ni na koji način ispunio one ciljeve koji su bili i njime postavljeni. U posljednje tri godine Peru je bio taj koji e, se itekako proširio kada su riječi o prilaženju tog praga uvoza u Europsku uniju i nije se ništa dogodilo. Zašto? Zato što je to ostavljeno u rukama komisije. I upravo kada se to dogodi e, e, na kraju godine više nemamo nikakvu mogućnost reagiranja, a pragovi su već prijeđeni i to je ono što se mora napraviti ranije. Dakle, ako mi aktivirao mehanizam, onda treba neko vrijeme proći da se obustavi daljnji uvoz i sada e, nama treba obrazloženje zašto se odugovlači ili oteže sa e, aktivacijom tog mehanizma. Mi smatramo da izvješće mora biti vrlo jasno u tom smislu da se razjasne razlozi komisije pokretanja ili nepokretanja mehanizma stabilizacije. To izvješće bi trebalo biti apsolutno potpuno i moralo bi uključivati podatke o proizvodnji u Europskoj uniji, o obujmu uvoza iz određenih zemalja i također mora sadržavati sve podatke na mjesečnoj razini. Također, e, želim da se to radi pravodobno. Najbolje bi bilo na mjesečnoj razini, kao što je rekla izvjestiteljica. Zbog čega? Zbog toga što oni koji proizvode banane znaju da je drugačija situacija recimo u vrijeme proizvodnje, znači to je u, u ljeto i u nekim drugim dijelovima u godini. I zato kada se radi nekakav prosjek na razini više mjeseci, onda to nije stvarni prikaz mjesečne situacije. Ne smijemo uzeti u obzir nekakav općeniti obujam na razini godine ili na razini tromjesečja, ne. Nama trebaju mjesečne analize. Jer neki proizvođači su izgubili gotovo sve zato što prodaja njihovih proizvoda im nije omogućila da plate troškove kroz danje mjesece nakon e, glavne sezone. I zapravo kada se uzima nekakva opća analiza, to nije stvarna slika i to onemogućuje da nam e, e, da se usklade situacija recimo na jednom području koje ima ranju sezonu ili neko drugo područje na Tenerifama koje ima kasniju sezonu. Upravo zato moramo uskladiti te, te razlike. Kako bismo e, spriječili taj prijelaz 100% praga, moramo reagirati ranije i moramo automatski moći aktivirati taj mehanizam kako bismo obustavili povlaštene carinske stope. Ja moram reći da to nije ništa novo što sad predlažemo. 2012. godine godine e, današnji predsjednik je zapravo sastavio izvješće koje je bilo poboljšano i to je bilo izvrsno izvješće i koje je postavilo sljedeće uvjete. Dakle, u slučaju da se prijeđe prag, onda se mora obustaviti, e, e, odnosno mora zakrijati taj mehanizam i obustaviti povlašteni e, status. Zašto mi sada se ne vežemo na to izvješće iz 2012. godine? Zašto ne primijenimo ono što smo do sada radili sa Kolumbijom i Perom? Zašto to ne primijenimo i na Ekvator koji je najveći uvoznik? Dakle, u slučaju Kolumbije i Perua, kada govorimo o tim proizvođačima u Europskoj uniji, stupanjem na e, snagu ovog sporazuma s Kolumbijom i Peruom, e, ovdje smo govorili o 40 milijuna eura za eventualne štete koje će biti nanesene uslijed prevelikog e, uvoza ako znači, na taj način ostavimo taj sektor kod nas. Dakle, mi smo ovdje napravili nekakav mehanizam koji će osigurati da, našim, da se kompenziraju te, te štete koje su nastale u našem sektoru. Danas imamo i Ekvador. Dakle, imamo i taj veliko područje, e, taj, veliki uvoz koji može e, stvoriti još veće štete našim proizvođačima i pogotovo kada govorimo o regiji Kanadskih Kanarskih otoka. I sada moramo napraviti istu stvar kao što smo napravili i sa Kolumbijom i Peruom. Moramo imati tu određenu svotu koja će biti osigurana za naknadu eventualne štete. Mi mislimo da taj sporazum mora biti e, znači potpisan što ranije i to prije prvog siječnja kako bismo to zaključili zaključili pravodobno i također moramo imati dostupne sve informacije koje će biti vrlo jasne, vrlo transparentne i koje će nam omogućiti e, taj sustav ranog upozoravanja i aktivaciju mehanizma. Hvala lijepo kolegice i kolege. Molim vas da budete kraći jer imamo još e, tri točke dnevnog reda koje bismo danas trebali obraditi i kako bismo zaista onda e, još neću uvesti limitirano vrijeme govora, ali molim vas budite kratki. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak i pokušat ću barem. E, mi podržavamo zapravo trend koji se ovdje očituje i koji je naglasio prethodni govornik. I ja bih e, želio isto tako naglasiti nekoliko točaka koje će dati dodatno pojašnjenje i koje će pomoći u raspravi vezano uz amandmane i kompromisne rješenje koje ćemo, nadam se, naći u idućih nekoliko dana. Raspravili smo sa komisijom o automatizmom. Vi znate da postoje pragovi u stabilizacijskom mehanizmu za banane i postoji rasprava o tome da kad se jednom dostigne ovaj e, prag da se automatizmom e, na neki način sagleda ovaj e, prak, Ja sam gledao sam tekst samog sporazuma, proučavao sam ga, a sama realnost je zapravo ta da se automatizam ne jamči. Usprkos tome što automatizam ne bi bio nemoguć. Što znači da sam srok i sama formulacija Europska unija može e, čim se postigne prak, e, na neki način e, povesti posljedice koje su zapisane. Znači, automatizam može biti jedna od opcija. Naravno, ne želim kazati da je to željena opcija, jer ukoliko signale govore da se nije dogodilo poremećaj opće vrste koji bi mogao dovesti do općeg poremećaja na tržištu, ali moguće je dakle ovaj automatizam primijeniti. Apsolutno sam suglasan e, sa transparentnošću koju je nužno uvesti, a isto tako i vjerujem da se može daleko više toga učiniti. Moramo biti iskreni da smo u e, prosincu ili 1. ili 14. E, prosinca dobili e, prikaz situacije na tržištu banana, a prema tekstu sporazumu i dakle samom sporazumu E, bilo kakve posljedice su se mogle dogoditi samo krajem godine. Znači, ako 14.12. E, dobijemo nekakvu informaciju koja će se do Božića riješiti, to je zapravo pomalo smiješno. Ja zapravo mislim da možemo naći inteligentniji način da imamo taj mehanizam ranog upozorenja koji ni na koji način ne treba ograničavati e, ovaj implementirajući akt e, i ovlasti komisije. I stoga bismo predložili da na neki način promislimo ili da to bude 80% koji je predloženi ili da zamolimo komisiju da na neki način izradi izvješće ili da nam daje notifikaciju prvog listopada svake godine, za koje mislimo da je to e, dosta dobar datum vezano uz e, tržište banana ili da li je dostignut s jedne strane 80% prak i da pogledamo kroz sporazume i e, što se tiče Latinske Amerike i što se tiče Peru, Ekvador. Jer kad god dobijemo ova implementirajuća izvješća i banane koje dolaze iz tih regija u Europi, uvijek se gledaju učinci oba tržišta e, izvoznika na europsko tržište. Zbog toga bi zapravo 1. listopada trebao biti dobar datum da nas obavijesti o tome kakva je situacija što se tiče samih trendova i što se tiče oba sporazuma kako se tiče Središnje Amerike tako i Kolumbija, Peru, Ekvador i u tom trenutku bismo na vrijeme imali još tri mjeseca vremena reagirati i vidjeti da li imamo problem na tržištu ili ne. To bi bio način da se na vrijeme dođe do analize situacije i komisija bi bila prisjetljenja objaviti podatke usprkos tome što imamo internih podataka, međutim, e, međutim vidjeli bismo i u ovim e, tržištima, izvoznicama što se događa. Znači, E, što se tiče mehanizma stabilnosti, mm, imajte na umu da se ovo ne može unilateralno e, na neki način primijeniti na partnera. Oni bi mogli tražiti neke ustupke i stoga mm, ne bismo trebali ići ispod 75 eura po toni a i možda bi tu bila neka opasnost e, da imaju s njihove strane na neki način neke zahtjeve da bismo trebali eventualno dovesti sve nas do probleme koji su neželjni. Mislim da se može naći e, jedan dobar kompromis. E, hvala lijepa, sve to skupa jasno. Ema. Kolege, ja ću govoriti u ime kolega Jan Zaradila i kao što znate, ja sam dobro opremljena, držim bananu u ruci, e, i ECR se ne slaže sa amandmanima niti sa e, dodacima. Mi u osnovi se možemo suglasiti sa sigurnosnim mehanizmom i stabilizacijskim mehanizmom kao što e, otvaranje tržišta za robu iz e, sporazuma o slobodnoj trgovini vezano uz rastuću konkurentnost. Što se tiče svega trebamo imati i određenu fleksibilnost što se tiče banana, koji na neki način štete europskim proizvođačima, a isto tako kompenziraju importe i drugih regija iz e, zemlje e, gdje imamo i smanjenje proizvodnje na samom području Europske unije. Ovo je jedan široka analiza koja je potrebna i kao jedno važno tržište. Nećemo podupriti nikakvu automatizaciju i eventualno e, dakle povećanja samih carina kada bi se dostigle određeni pragovi, određeni volumen uvoza mislimo da se mora globalno pristupiti i vidjeti jedan širi kontekst u svemu tome. Izuzetno je važno da komisija redovito informira Europski parlament i vijeće o svim e, dakle e, situacijama koje se događaju u uvozu banana na europskog tržišta. Moramo biti u stanju predvidjeti sam rizik i dati e, dakle blagovremene protumjere E, nadamo se da ćemo imati dobru suradnju sa izvjestiteljima vezano za ovu temu. Helmut, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam isto tako želio zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća. E, mislim da svi znamo da Europska i banana imaju jedan dobru vezu i da su međusobno isprepleteni. To je na zajednička povijest već dugi niz godina i sigurno ćete se sjetiti da i rimski ugovori su zapravo kasnili zbog nesuglasja oko banana i kada je pao berlinski zid onda istočni Berlin je prešao e, u bivšu granicu i davalo im se banane u ruke, kao jedan simbol. Ili sjetite se samo konflikta o svjetskoj trgovinskoj organizaciji vezano uz pitanje Ekvadora. I Ekvador je imao pravo da se e, na neki način prežava pravila svjetske trgovinske organizacije što znači da je to jedna tematika koja je široka i to je jedan široki aspekt e, i mislim da je potpuno jasno da trgovina bananama je jedan od važnijih motivacija pristupanja Ekvadora sporazumu e, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kako bi se na neki način e, pospješila prodaja. Isto tako i pristupanje samom dakle sporazum o slobodnoj trgovini u Peru kolumbijanskom u kojem se priključuje Ekvador kada je potpisan ženevski sporazum e, Evropska unija je dobila dobila zaista priliku da svoje atraktivno tržište za bananu, dakle to je banana sa najvišom cijenom, kako bi se na neki način dobilo i fairness na tržištu, kako bi se dao e, benefit e, proizvođačima i uzgajivačima banana, malim proizvođačima da se poštuju ljudska prava, a isto tako i korištenju pesticida. E, veleposlanstvo Ekvadora nam je dalo podatke, isto tako informaciju o tome u kojima se pokazuje koje su sve e, na neki način programi e, ustoličuju kako bi se upravo znači u održivoj proizvodnji očuvalo dakle sam kontingent banana. A potpisnici ženevskog sporazuma su i e, na neki način e, poštivanje ljudskih prava, poštivanje malih proizvođača i sve ono što moraju e, zemlje pristupnice se pridržavati. Neki proizvođači u Europi kojima je obećano da će dobiti potpore kako bi se kompenzirao gubitak tržišta, i koje će zaista otvoriti nova radnje. jeste GUE i NGL nadaju se da će to biti zajednički dijalog i da će neke inicijativi imati e, daleko e, veću fair trgovinu bananima e, ne samo iz ovih regija, već iz svih regija. To bi bila jedna alternativna fair trgovinskoj politici, a isto tako međuvremenu smo mišljenja da bi sporazumi trebali biti poštovani. Zbog toga smo suglasni sa onim stavom koji je zauzeo sam izvjestitelj, međutim ne bismo mogli poduprijeti amandman broj 1 jer mislimo da Ekvador bi trebao dobiti isti istu tarifu kao i njegovi konkurenti u regiji, a koji su potpisali isti sporazum o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom. Također e, možemo podobriti amandmani koji traže veću količinu informacija o stanju na tržištu, ali isto tako bismo tražili komisiju da primimo na vrijeme i e, aktualizirane te redovite podatke o stvaranju radnih mjesta, te isto tako o situaciji koje se tiče kako proizvođača, tako i konzumenta u EU. Također bih eh, želio istaknuti da, s obzirom da smo o tome raspravili u, prošlosti, nismo za automatizme u samoj primjeni eh, pragova. mislimo da ne bismo trebali odluku o primjeni, dakle, zaštitnih mehanizama ostaviti na milost i nemilost eh, komisiji i zbog toga se nadamo dobroj suradnji sa izvjestiteljem kako bismo imali sporazum što je to prije moguće. Hvala lijepo, Gospodin Ferron, izvolite. Oprostite, nije mi rečeno da gospodin Keller nije nasočno. Zapravo bih imala samo pitanje koje bih želio uputiti komisiji e, ili kako mi kao zeleni nikada nismo bili e, pobornici sporazuma Peru Kolumbija, ali ako se dobro sjećam, ispravite me ako sam nisam u pravu, e, to je bio razlog zašto je Ekvador na kraju krajeva htio pristupiti sporazumu jer su htjeli imati niže carinske stope i komisija je te stope ispregovarala sa ove druge dvije zemlje. Ako razumijem sada je prijedlog da Ekvador na neko vrijeme ima veću stopu od druge dvije zemlje. Postavlja se pitanje da li to na neki način e, uopće na neki način pobija sa onu motivaciju koju je Ekvador imao u pristupu sporazumu. Da li nam komisija može kažati, da li je to već raspravljano sa Ekvadorom i ekvadorskom stranom, što oni kažu o tome? jer zaista bi bilo interesantno e, vidjeti ta eto, e, smanjena carinska stopa, a sad odjednom veća nego ove dvije, i koja bi onda motivacija bila Ekvadora uopće pristupiti sporazuma. I sada, gospodin Ferom. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovo je znači vrlo osjetljiva tema za nas Francuze, zato što je taj mehanizam e, stabilizacije za banane i te kako šteti francuskim proizvođačima, ali i evropskim proizvođačima općenito. Mi e, konzumiramo banane, ali evropski proizvođači iz toga nemaju nikakve koristi. Mi imamo veliku proizvodnju banana u Francuskoj, no ta je proizvodnja pala upravo zbog konkurentnosti iz Središnje i Latinske Amerike i e, ta konkurentnost ne, proizlazi iz praznina na tržištu, nego dolazi upravo zbog tih sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i drugih zemalja. Ono što je još gore, a to je da je novi sporazum o slobodnoj trgovini s ekvatorom, koja je prva zemlja izvoznica banana u svijetu, će još više ubiti taj naš sektor proizvodnje u Europi. Dakle, e, a e, proizvođači u Francuskoj zaista to ne trebaju, oni su u krizi kao i u mnogim drugim regijama u Europi. Trebala, bi nam također jedna klausula o zaštiti e, koji će osigurati da e, naše regije ne budu sve više gurane u propast. Mi želimo zaštititi e, proizvodnju banana na francuskim atilima na način da taj teritorij može preživjeti u gospodarskom smislu. Hvala. Zahvaljujem. Evo, također želim zahvaliti i izvjestiteljici e, na prijedlozima koje nam je ovdje iznijela i na njezinim e, amandmanima. Da, istina je da je taj e, sektor banana zapravo od središnje važnosti za e, ultra, e, za periferične dijelove Europske unije. Ovdje je riječ o 37 tisuća izravnih ili neizravnih radnih mjesta. Mi zaista imamo proizvodnju koja može biti primjer kad je riječ o proizvodnji banana. Dakle, poštujemo sve moguće standarde u pitanju ekologije i zdravstvenih standarda i uspjeli smo nadići sve moguće poteškoće E, s kojima se suočavaju naši proizvođači. I zato je e, ovaj mehanizam stabilizacije za banane i klauzula o zaštiti temeljni kada je riječ o sporazumima sa drugim zemljama kao što su Kolumbija, Peru i pogotovo sada Ekvator. E, prije godinu dana smo već rekli da parlament nije dovoljno informiran, da komisija ne daje dovoljno informacija parlamentu o uvozu banana u Europu. I zato podržavam kao suzakonodavac, kao Europski parlament, ovo izvješće izvješće naše izvjestiteljice jer mi želimo informacije koje će biti pravodobne i točne. E, također e, želimo da se osigura i mehanizam stabilizacije koji će funkcionirati i nakon 2019. godine koji će se moći aktivirati. Može nam komisija može nešto reći o tome. Hvala lijepa. Gospodin Fides. Puno hvala. Evo ja također želim zahvaliti kolegici Desarnez na njezinim prijedlozima koji mi se čini da su jako zanimljivi i također e, kolegi Gabrielu Matovu. E, svi u ovom odboru znaju koji je moj interes zajedno sa kolegom Šolcom i s vama, gospodine predsjedniče, e, kako bismo na kraju mogli potpisati taj sporazum o slobodnoj trgovini sa Ekvatorom prije kraja godine. Ja mislim da je to iznimno bitno za Ekvator i također mislimo da se Ekvator nalazi u vrlo teškoj situaciji, e, da E, svi znamo da su problemima zbog pada cijene nafte, također i zbog čitavog niza problema s kojima se ta zemlja suočava već godinama. Zato je taj sporazum jako bitan. E, dakle, e, oni se nisu htjeli pridružiti tom sporazumu koji je potpisala Europska unija s Kolumbijom i Peru u ono doba, ali sada se nalaze u vrlo teškom problemu ako njihov sporazum sa EU-om neće stupiti, u, stupiti na snagu kada je to određeno. No mi smatramo da E, time nećemo nanijeti dodatnu štetu proizvođačima banana u našim perifernim područjima i našim udaljenim regijama. Mi smo pokušali ovdje naći neko rješenje i zato tražimo komisiju da pronađe rješenje, odnosno, kao što je gospodin Mato, da se osigura nekakva naknada štete kao što smo napravili u okviru tog sporazuma s Kolumbijom i Peruom. Odnosno, kada e, se pređu ti pragovi, da se zaista onda poduzmu učinkovite mjere. Ja mislim da moramo pronaći to rješenje prije kraja godine. To znači da bismo s jedne strane mogli potpisati sporazum s ekvatorom, a s druge strane da e, bismo osigurali jamstva našim proizvođačima u slučaju prevelikog obujma uvoza da oni neće trpiti te posljedice. Mislimo da je to moguće i zato tražimo od komisije da pronađu e, odgovarajuće rješenje koje će biti prihvatljivo svima i to prije kraja godine. Gospodin Andriju. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo, ja bih htio prije svega zahvaliti Marijel Desarnez na njezinom e, radu i ja također kao i ona konstatiram da e, e, zapravo ovaj uvoz banana ima velikog utjecaja na naša najudaljenija područja. E, uz transparentnost informacija koja bi trebala biti konstantna kada je riječ o informacijama koje nam daje komisija i one nam moraju reći kolika je razina uvoza, obujam uvoza banana u svakom trenutku i koji to učinak ima na naše proizvođače kako bismo mogli pravodobno reagirati i anticipirati eventualnu štetu. E, mi zato moramo raspolagati tim ažuriranim statističkim podacima koji će e, nam pomoći da učinkovito reagiramo. E, komisija mora biti sigurna da će predviđena razina uvoza, predviđeni ubojam, e, obujam uvoza u sporazumu biti i poštovan. I zato moramo imati na umu da je Ekvador jedna od glavnih, ako ne i glavni proizvođač izvoznik banana u cijelom svijetu. Nažalost, u protekle tri godine pragovi su se sistematično e, prelazili e, i zato moramo uspostaviti e, učinkovitu zaštitu europskih proizvođača. Kada govorimo o obrazloženju, e, kada govorimo o motivaciji, mi moramo e, za zaštitu tog sektora naći neka bolja rješenja. Komisija mora predvidjeti proširenje tog mehanizma stabilizacije za banane nakon 2019. godine i to uz e, prateće mjere koje će posebno štititi naše proizvođače. Da, mi u nekoliko godina moramo, nekoliko dana moramo unijeti te prijedloge u tekst. Zahvaljujem. Evo, ja želim također e, čestitati izvjestiteljici što je e, uzela u obzir e, sve ove osjetljive primjere i zemlje koje su posebice uključene u proizvodnju banana. Ja sada imam povjerenja u izvjestiteljicu i također mislim da možemo naći rješenje E, kako koje će biti učinkovito i koje će moći postići u ostvarenju cilja. I mislimo da se komisija u tom slučaju slaže s parlamentom. Kada govorimo o pristupanju parlamenta E, o pristupanju zapravo e, e, i potpisivanju tog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ekvadorom. Ali moramo osigurati i aktivaciju mehanizma stabilizacije. Mi smatramo da je to mjera koja je nužna. Bitno je osigurati da imamo određeni postotak koji će biti jasno definiran u tom sporazumu nakon kojeg se aktivira taj mehanizam stabilizacije i također smatramo da je jako bitno da komisija poboljša transparentnost i sustav informiranja, te također i komuniciranje prema državama članicama. Zato što ako kasno dobijemo e, informacije, onda kasno možemo reagirati i šteta će biti počinjena. Mi e, ovdje e, računamo na racionalnost, na inteligenciju i na instrumente kojima raspolažemo i nadamo se iznaći neko rješenje koje će biti u interesu svih strana. Thanks a Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ predstavniku komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa što ste nas pozvali na vaš odbor i što ste nam dali i ukazali priliku da damo neke preliminarne komentare. Na prvom mjestu komisija bih htjela zahvaliti gospođe Dezagne, izvjestiteljice i isto tako izvjestiteljima u Sjeni na ovom dokumentu. Zahvaljujući vašim izmjenama vi smo i komisija razumije u cijelosti potrebu, a isto tako i zabrinutost po nekim točkama. Komisija bi svakako htjela podsjetiti da je prijedlog vezano tiče implementirajuće pravila i isto tako je ograničene samo na jednu e, element, a to je da Ekvador pristupa sporazumu Kolumbije i Perua i jedan mala promjena izmjena koja zapravo aktualizacija samog carinskog kodeksa i od kad je objavljen, dakle od druge regulative. Što se tiče samog mehanizma stabilizacije, to je rezultat e, pregovora sa našim trgovinskim partnerima, a sama pravila u primjeni ovog sporazuma su isto tako ispregovarana između Europske unije i su zakonodavaca. Bilo kakav način izmjenjivanja onoga što je dogovoreno i što je ugovoreno u samim e, sporazumima u slobodnoj trgovini ne bi bilo kompatibilno sa našim sporazumima Isto tako naše mišljenje, a isto tako e, pravni stručnjaci iz drugih institucija ovo podupiru da vijeće i Europski parlament mogu dati amandmane e, sve dok ovi amandmani ostaju u okviru samog prijedloga komisije. Naravno da postoji isto tako uvijek i mogućnost da se poboljša, prije svega kad je riječ o transparentnosti postojećeg mehanizma. Komisija je to upravo učinila, a da pritome nije imala ni zakonsku obvezu e, s obzirom na e, postojeće okolnosti. Mi smo primjerice uveli rano upozorenje kada je Peru e, dosigao 80% praga ovo ljeto. Mi smo poslali jednu notu koja je isto tako pocrtavale same odluke kada je Peru i Guatemala došla do 100% praga tijekom prošle godine. S tim u vezi moramo isto tako podsjetiti da i Guatemala i Peru su mali igrači na tržištu banana manje od 3% od ukupnog uvoza na tržište Europske unije. Što se tiče samih amandmana, kao što sam kazao, sa pravnog stajališta e, oni ostaju i moraju ostati u okviru prijedloga komisije s tim u vezi e, i čuli smo neke argumente koje se tiču samog automatizma. Ja želim podsjetiti da je komisija već odgovorila u pisanom obliku na pitanja koje je postavio odbor INTA i to prošlog studenog. I ne želimo tratiti vaše vrijeme da pojašnjavamo ponovno situaciju i stav komisije. E, mislimo i u našem odgovoru smo kazali da mislimo da ne postoje automatizam da bismo e, izbjegli buduću krivu interpretaciju bilo koje institucije, bilo koji amandman mora biti specifičan što se tiče, s tim u vezi komisija vidi neke prostora za unapređenje, a što se tiče nekih formulacija amandmana, oni bi morali biti e, specificičniji, morali bi isto tako biti i razmjena informacije, te bi svakako trebalo izbjegavati nepotrebne rasprave u budućnosti. Također bismo željeli potpuno jasno naznačiti da produžavanje e, mehanizama, a E, mimo onoga što je dogovoreno sa partnerima, ide izvan samog nacrta mišljenja komisije i e, ono nije u duhu samih sporazuma, te smo izuzetno skeptični vezano uz ovakve poteze. Svakako e, sa ovim dokumentom želimo na neki način proslijediti ga što prije kako bismo između naše tri institucije postigli suglasje. Ja bih želio uputiti pitanje, gospodine predsjedništa, što se tiče samog sporazuma sa Ekvadorom i zašto e, su e, tarife više nego li za Kolumbiju i Peru. Odgovor je vrlo jednostavan zbog toga što je Ekvador pristupio sporazum u kasnijoj fazi i zbog toga sama carinska tarifa što se tiče Ekvadora očigledno će stupiti na snagu kasnije. Na kraju krajeva doći ćemo do isto razine e, carinske tarife kao i druge dvije države. I to je negdje oko 2020. godine 75 e, eura po toni. Hvala. E, gospodin Matu ima pitanje. Evo samo brzo pitanje. Da, ovaj prijedlog komisije zaista je izniman. E, dakle, oni nisu uopće odgovorili na nejednu od mogućnosti e, znači, i za poboljšanje tog izvješća. Dakle, mi imamo rezultate e, tih pregovora, uvijek imamo znači e, i trijaloge i sastanke koje će se održavati, ali ono što mene sad zanima je sljedeće. Dakle, komisija je nešto rekla, nakon toga se automatski provode izvješće i tako dalje. Ne, riječ komisije nije Božja riječ, jer postoji jako puno stvari oko kojih se možda mi ne slažemo i oko onoga oko čega se ne slažemo, a to je sigurno na koji način je komisija tretirala tijekom protekle tri godine naše proizvođače kada je riječ o e, uvozu e, znači proizvoda iz i iz Guatemala. Da će komisija odgovoriti? Mislim da ne. Oprosti ako ste me krivo razumjeli, ali nisam htio kazati da je naš izrek konačni. Ja sam samo izlagao stav komisije vezano uz poznatu matku. Sada dajem riječ e, izvjestiteljici, gospođi Meralde Sarnes. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i izvjestiteljima u Sijeni koji su se javili također i e, od e, kolegama iz odbora INTA, AGRI i tako dalje. Dakle, nisam sigurna da želim zahvaliti Europskoj komisiji e, zato što su evo dali svoje mišljenje, a mi smo dali naše mišljenje i nadamo se da će oni ipak napraviti sve da ne idu u potpunosti protiv onoga što smo mi iznijeli kao euro. Europski parlament. Meni je jasno sve što je rekla Europska komisija kada govorimo o dokumentaciji, o tome se već i ranije e, itekako raspravljalo ali e, taj odgovor komisije vrlo često ne uzima u obzir sve ono što je već napravljeno. Nema baš smisla govoriti jedan sad ako ne pokušavamo doći do pametnog konsenzusa. I to je nešto, evo to je moja nekakva e, ona observacija opće naravi. E, mislim da smo mi ovdje u parlamentu prilično usklađeni. Kada govorimo o proizvodnji banana, to je za nas važan sektor, pogotovo za najudaljenija europska područja. To je je dodana vrijednost našem gospodarstvu i to je jako bitno. A kada govorimo o globalnoj razini, onda želimo da osiguramo pravodobno zaštitu naše proizvodnje banana u Europi koje su zaista kvalitetne, kao što smo već i ranije podsjetili. I to je ono oko čega, se, oko čega smo usuglašeni. Također se slažemo i oko toga da moramo osigurati klauzulu za e, zaštitu i mehanizam stabilizacije sa tom klauzulom su oni temeljni instrumenti koji moraju funkcionirati i koji se moraju poboljšati kako bi zaštitili interese europskih proizvođača kada e, im prijeti daljnje ostavljanje tog sektora. Dakle, moramo biti transparentniji, moramo imati više informacija od strane komisije. Te informacije ne samo da ih moramo dobivati pravodobno, nego također moraju biti precizne i točne. I kada govorimo o tom sistemu ranog upozoravanja, ne znam bismo li trebali govoriti o određivanju praga od 80% ili o datumu od 1. listopada, to je ono o čemu ću još razgovarati sa kolegama da vidimo kako ćemo to sročiti. Slažem se i oko uporabe e, i preciznijih statističkih e, podataka instrumenata. Ovdje imamo jedan, evo, možemo reći globalni dogovor, više manje svi se slažemo u odboru i htjeli bismo da se i taj mehanizam produži, njegova mogućnost aktivacije i nakon 2019. Postoji još jedno pitanje oko kojeg e, se moramo dogovoriti e, da vidimo možemo li naći neki izlaz, a to je kada govorimo o mehanizmu koji bi se trebao aktivirati automatski. Razmotrit ćemo i tu mogućnost. Vidjet ćemo oko čega ćemo se moći dogovoriti svi zajedno kao odbor. Evo, e, želim zahvaliti svima na plodonosnoj raspravi i vama, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem. Krajnji rok e, za amandmane je 5. rujna u podne. To je u redu. E, sada bismo onda prešli na točku 18. Mi smo za dvije točke trebali pola sata vremena, što znači za 18. i 19. točku ćemo imati 15 minuta na raspolaganje, možda i kraće. Što se tiče 18. točke, to je izvješće komisije o pruženju makrofinancijske pomoći trećim zemljama. Ja bih e, prvo dao riječ komisiju, gospodinu Dirku Lenarcu, i to imate riječ, imate pravo govoriti pet minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Što se tiče godišnjeg izvješća e, vezano uz makrofinancijsku pomoć trećim zemljama, pokazuje volatilnost samih uvjeta u na istoku Europske unije kontinuirano je imalo učinak na naš makrofinancijski pomoć trećim zemljama. To je dovelo do značajnog porasta e, naših operacija što se tiče brojčano i što se tiče samog broja pomoći u istočnom partnerstvu u konfliktu u Ukrajini koji je zapravo e, izazvao jednu pomoć koja je bez presedana na jugu, regionalni konflikti, a isto tako i kriza izbjeglica kao e, posljedica rata u Siriji, te isto tako posljedice koje su dovele do e, zatraživanja pomoći nekoliko zemalja iz ove regije za makrofinancijskom pomoći. Tijekom 2015. godine i isto tako tijekom ove godine komisija je učinila velike korake napred kada je riječ o implementaciji same makrofinancijske pomoći. Mi smo u cijelosti iskoristili operaciju Ukrajinu, a isto tako i Jordanu, te isto tako Kirgijsku republiku. Što se tiče e, Ukrajine, u prve dvije operacije koje su započele još 2014. godine, a e, u travnju 2015. godine. Ukupno je to 1,6 milijardi eura koje su iskorištene u ova dva navrata. Što se tiče Jordana tiče, e, u cijelosti su iskorištene dvije tranše. U 2015. ukupno 180 milijuna eura. A što se tiče Kirgijske republike, Prva tranša od 10 milijuna eura i 5 milijuna eura e, kredita bila je iskorištena u 2015. a posljedna tranša 5 milijuna i 10 milijuna kredita iskorištena početkom ove godine. Što se tiče ukrajinske i jordanske iz, e, mi smo zapravo e, na neki način izvršili postevaluacijsku procjenu i ono što je obuhvaćeno sporazumima E, izvješće se očekuje da bude gotovo polovicom iduće godine. Ex post evaluacija za Kirgijsku republiku dogodit će se kasnije. Drugi programi su još u tijeku, e, oni uključuju isto tako pomoć Gruziji, Tunisu i treća, treći program za Ukrajinu, za Gruziju prva tranša koja je bila 13 milijuna eura, te isto tako kredit na 10 milijuna eura koji se dogodio početkom 2015. godine izvješće o iskorištenosti strane. Jordan je ispunio sve e, uvjete za puštanje druge tranše, međutim ovo se kasni e, zbog toga što je program Međunarodnog moćanog fonda još nije finaliziran i on je bio preduvjet da program MMF-a bude već u pogonu. Ne ti koraci e, su učinjeni prema napred, a druga tranša će se e, prebaciti u iduću godinu. Što se Tunisa tiče, 100 milijuna eura e, i druga tranše od 100 milijuna obje tranše su iskorištene u 2015. godine. Politička mjera kao povezana sa socijalnom sigurnošću i trgovinskom sigurnošću još se nije implementirao E, ukupan iznos e, i e, ova program je kasni. Što se tiče toga, implementacija samog drugog dijela od 500 milijuna eura koji je donesen e, u dastu početkom srpnja. Mi smo pokušali pregovore vezano uz memorandum o razumijevanju, a povezan sa novim programom e, sa tuniskom vlasti. Međutim, nismo postigli napredak. Nažalost, ako nova vlada neće e, učiniti brze korake, bojemo se da ova sredstva E, će biti iskorištena tek početkom iduće godine. Što se tiče Ukrajine, krajem 2014. i početkom 2015. godine da makroekonomska situacija e, se pogoršava što je komisiju nagnalo da se e, u sljedeći treći program od 1,2 milijarde eura, što je znači za ova tri programa 3,5 milijarde eura koji su stavljeni na raspolaganje Ukrajini i što se smatra najvećom makrofinancijom financijskom pomoćom zemlje izvan Evropske unije u ovako kratkom vremenu. Prva tranša ovog programa od 600 milijuna eura e, iskorištena je 2015. godine u srpnju. Nažalost, sporija implementacija reformi, te isto tako i neke ključne reforme koje se tiču energetskog sektora, e, socijalne sigurnosti, mreže socijalne sigurnosti, te isto tako i trgovinskih, e, odgodilo je isplatu druge tranše. Ako se MMF e, program i ukoliko e, će se zaključiti e, dakle program MMF-a u rujnu 2016. mislimo da ova druga tranča će moći biti iskorištena još ove godine. Što se tiče novih makrofinancijskih pomoći, to je program broj 2 za Jordan u iznosu 200 milijuna eura. Neću sada govoriti o detaljima, ali će se o tome raspraviti sigurno u sljedećoj točki. Potom imamo Moldovu. Republika Moldova u posljednje dvije godine je prošla tešku poziciju, kako gospodarski, tako i politički e, neučinkovite djelovanje, a isto tako i prijevara u bankovnom sustavu Eh, je spriječila ekonomski rast, eh, te isto tako je zaustavilo pomoć međunarodnih partnera, eh, smanjenje, dakle, odnosno povećanje disbalansa, političku nestabilnost, te isto tako izazvala proteste građana na ulicama. U tom kontekstu mm, zamoljena je komisija da se u kolovozu 2015 te isto tako ovaj zahtjev je ponovno upućen, potpisan je sporazum sa MMF-om i to se dogodilo u srpnju ove godine. Što se tiče samog implementacije nekih glavnih programa koji je isto tako u programu MMF-a predviđen, a tiče se e, dakle upravljanja bankovnim sustavom, a isto tako i e, odbor MMF-a e, namjerava da ustoličiti jednu novu program za Moldovu koji bi mogao obuhvatiti iznos od 115 milijuna eura, e, dio kreditnih sredstava, a dio bespovratnih sredstava. Hvala vam lijepa. Imao bih jedno pitanje koje vam želi uputiti kolega Moraj. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, neću sada ulaziti u meritum ove teme, nego bih e, htio samo postaviti jedno tehničko pitanje koje je bitno za nas e, europarlamentarce. Dakle, e, ovdje govori govorimo o kroničnom lošem funkcioniranju kada govorimo o pristupanju trećih zemalja tim sredstvima, zato što kada govorimo o tim uravnoteženim procedurama iz 2013. godine i sredstvima koje izdvaja MMF za Gruziju, kada govorimo o raspravi između parlamenta i vijeća. Činjenica je da je ovdje komisija bila ta koja je e, izašla iz e, zajedničke izjave pogotovo kada govorimo i za Tunis u prošlosti, a to se i danas tiče Jordana, no o tome nešto kasnije. Komisija kaže da moramo brzo reagirati, ali istovremeno e, E, su e, zapravo se e, izdvojili od onoga što je napravljeno 2013. godine zbog tih tehničkih problema između vijeća i EP-a i Europskog parlamenta. Dakle, ja ne kažem da je njihova taktika loša sama po sebi, ali tražimo od njih da budu fleksibilniji i ne bi bilo loše da se onako definitivno oko toga dogovorimo, zato što je to evo tema e, kojom se ja bavim i taj nesporazum i to neslaganje između e, e, vijeća i komisije koje ne donosi ništa dobro nikome od korisnika tih programa i zato ono što želimo napraviti to je da se to razriješi i da pomognemo našim partnerima. Imam još jedno malo pitanje. Naime, da li se sad ti programi uopće evaluiraju opsežno da se vidi da li je postignut ono, onaj cilj koji se namjerava. Kad vidim Ugrajinu u kojoj su u relativno kratkom vremenu investiralo ili dalo 3,4 milijarde eura, onda se moramo pitati koji je bio učinak, koji je, on čovjek ima osjećaj da je gospodarsko stanje i pogotovo on, život velikog dijela stanovništva tamo i dalje isti kakav je bio, da se nije baš popravio. Pa nas onda zanima i kako se, da li se prave evaluacije i kratkoročnog djelovanja kao i srednjoročnog ili dalekoročnog čak poboljšanja uvjeta tamo. Hvala. Evo, ja ću se sada osvrnuti na prva dva pitanja. Dakle, komisija je napisala da zapravo e, želi e, vidjeti kako se može poboljšati taj proces e, suodlučivanja. To je vezano uz prvo pitanje kolege Morela. A kada govorimo o drugom pitanju, ovdje me zanimaju neke pojedinosti o tom sustavu pozemica. Postoje li znači neke naknade koje su već do sada isplaćene je li došlo također i do E, znači ocjene e, tog sustava, funkcioniranja tog sustava jer riječ je o zemljama koje su u velikim poteškoćama i ne smijemo dopustiti da se one još više zadužuju, da se previše zadužuju. Također ovdje govorimo o instrumentu e, financijske makrofinancijske stabilizacije. Dakle, pitanje je Imamo li možda neke druge rješenja na makroekonomskoj razini? To je pak s druge strane, e, to su instrumenti koji postaju sve više politički usmjereni. E, što se mene tiče, ja nemam problema e, s time da instrumenti postanu politizirani recimo, ali mislimo da je potrebno razmotriti neke druge instrumente koje neće ići u smjeru političkih ciljeva. Da vam sad kažem vrlo otvorno, prije dosta godina sam već i sam radio na tom izvješću, pa sam i sad jako zainteresiran za to kako se to razvijelo. I postoje zapravo dva područja gdje bi volio da se komisija malo izjasnija. Jedna je trošak administracije. Mene zanima koliko stoji, kolike su troškovi administracije za čitav taj sustav makrofinancijske pomoći. A u tom kontekstu moram još nešto posebno E, spomenuti. Naime, gospođ, Kinak obitelj, posebno gospođo Kinak, koja je nova e, premijer Danske. I nju je Danski elektorat odbila, a ona sad upravo radi u Velikoj Britaniji kao glavni izvršni dužnostnik e, dužnosnik za prikupljanje pomoć za djecu u okviru takvih programa sa 400 tisuća prihoda godišnje. I sad drugo područje, mene zanima me koje je to odlučivo o tome. A druga stvar koja me zanima, je raspošivanje, na davanje sredstava koja su ovdje već i Tu bi volili imati više jasnoće. Mene posebno zanima kako koji je monitoring, koji je mehanizam praćenja i nadzora nakon što je novac isplaćen, a kojim bi se osiguralo da novac ide stvarno u onu svrhu za koju je dat. I sad, mislim, bez obzira na to gdje se ko nalazi na političkom spektru i bez obzira s kojeg kluba zastupnika dolazi, mislim da sasvim sigurno se slažemo da želimo da taj novac ode zbilja za ono zašto je alociran, zašto je izdvojen, a ne da ne završi na nečem švicarskom bankovnom računu ili, oprostite, luksemburškom bankovnom računu. Da budemo vrlo eh, u skladu sa našim zajedničkim kom akijem i našim zapravo svim dobrim stvarima u Europi, dakle luksemburškim. Ja e, bit ću biti kratak jer mislim da ne idem na ova pitanja, pitanja koje su već kolege postavili, dakle še na pitanje moje malo komisije. Vi ste već pitali o ex post analizama i mehanizmu praćenja i nadzora u skladu sa evropskim, dakle proračunskim linijama. meni je pitanje, ako država dobije kredit ili zajam a konkretno gospodarsko stanje se prema našim spoznajama ništa nije popravilo, onda je pitanje do kada to ide jer, i šta će se dogoditi jer ako nastavimo dalje kreditirati tu zemlju, jer ta zemlja neće biti u stanju vraćati te zajmove. Prema tome, imamo li mi uopće jedan pregled gdje se mi nalazimo eh, trenutno s našim partnerskim zemljama i koliko smo dali i da li će se tu uopće vraćati i jer se počelo imali šanse. A druga stvar se odnosi na Moldavu, dakle naše zastupništvo, naša delegacija u Kišinjevu, glavnom gradu Moldove, je svjesna da je Moldova u jednom vrlo kritičnom stanju. I sad mi povećavamo zapravo mi u okviru makrofinancijske pomoći njima pomažemo, ali de facto politički gledano još e, pripomažemo jednom velikom razdoru tamo. E, da, evo, podsjetit ću vas samo da makrofinancijska pomoć je bila namijenjena za zemlje u poteškoćama, dakle, ali koje, kojima se trebalo na taj način kratkoročno pomoći da se izađe iz problema. E, također se davala i pomoć e, nekim iznimno korumpiranim zemljama i nakon što se jednom da pozemica više nema nikakvih e, povrata, znači ne možemo to spriječiti. Također smo davali pomoći zemljama koje nisu poštivali sporazum iz Minska. Evo sad samo pet minuta imate za odgovore. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na pitanja onim redom kako su postavljena. Mislim da se prvo pitanje odnosilo na takozvane sedam tehničkih izmjena koje je komisija predstavila i uvela u nešto ranije ove godine, početkom ove godine u prijedlogu za Tunis. Mi smo, mislim, u travnju već na jednom tehničkom briefingu objasnili, i to baš bio briefing, dakle, za ovaj odbor INTA, da oni neće izmijeniti glavne karakteristike samog instrumenta pomoći makrofinancijske, nego će ostati u skladu sa takozvanom zajedničkom deklaracijom iz 2013. A njihov glavni cilj je zapravo da se tekst sadržaj odluke uskladi sa trenutnom praksom. Oni pokušavaju poboljšati implementaciju čitavog sustava i instrumenta makrofinancijske pomoći. A važni su i zbog toga jer nas, mi smo pod naravno nas provjerava revizija našeg glavnog revizorskog suda i oni su instrumenti bitni jer su i, odnosno ovih tehničkih promjena napravljeno na temelju njihovih preporuka, a osim toga one od, trebaju odraziti šta se dogodilo i trebaju kontrolirati što se dogodilo onih protekle dvije godine od kad se počela implementirati ta makrofinancijska pomoć. Međutim, ono što piše za ono što smo mi napravili, tih sedam tehničkih promjena, nisu sad specifično stvorene samo za Tunis, nego se oni primjenjuju sad, evo, zbog toga i kod je u pitanju u slučaju Jordana. sad ova pitanja koja su išla na račun evaluacije. Legalna osnova za sve operacije i za sve naše, dakle, je ona klauzula koja kaže da dvije godine nakon što se zadnja pomoć isplati okvir nekog programa, moramo cijeli program staviti parlamentu na provjeru. I zbog toga upravo se sada i nalazimo u ovom procesu da radimo jednu naknadnu evaluaciju Ukrajine i Jordana, ex post evaluaciju nadamo se da će to biti gotovo do druge polovice 2017. Mi smo sad u procesu fazi tog provođenja i onda to ide vama parlamentu. A mi smo proveli čitav niz evaluacija do sad. Imamo, imate na web stranici čitav uh, popis uh, svih evaluacija koje smo proteklih deset godina izvršili. Evaluirali smo čitav niz operacija, recimo uključujući prije pet godina, evaluaciju koja je razmatrala šire, šire aspekte primjene našeg instrumenta za makrofinancijsku pomoć. Prema tome, kao što vidite, na taj način mi nastavljamo samo onu razvojnu liniju koja već stanovito vrijeme postoji na snazi. A jedine izmjene koje ćemo vjerojatno provesti je da ćemo nove evaluacije provoditi u skladu sa smjernicama za bolje regulaciju i donošenje boljih propisa. bio je to pitanje i koliki su troškovi administrativni. Dakle, operacije koje evropski dužnosnici vrše u okviru makrofinancijske pomoći se, a to su inače sve naši dužnosnici koji sjede u tom posebnom odjelu u Luksemburgu, odvijaju se dakle, u okviru redovnog zaposlenja, redovnim putem i mi smo uvjereni da upravljanje tim operacijama je vrlo troškovno vrlo učinkovito. To ide sve u okviru redovnih njihovih poslova i primanja. Što se tiče monitoringa, odnosno praćenja kasnije, mi naravno pratimo sve političke mjere i kompletnu implementaciju programa, dakle sve što je dogovoreno s otišnim zemljama koje su korisnici naših programa pomoći. I to prije nego što počnemo sa operacijama imamo prve, prvo one prethodne ex ante procjene koje izvršimo. Konsultanti pogledaju financijsko stanje zemlje kako bi imali općenito barem kako bi imali koliko toliko recimo jedan uvid da li se u zemlji na jedan barem donekle racionalan način upravlja sredstvima i financijama. Ako ne, onda dajemo adekvatne preporuke. Nakon toga, mislim, u normalnim procedurama naši ljudi preuzmu samu implementaciju i kada krene i kad završi sam program, onda se vrše i naknadne evaluacije, kao što znamo, ex post. I ako treba dajemo i cijelo vrijeme konsultiramo, e, dajemo savjete kako bolje to provoditi. Hvala lijepo. Dakle, mi imamo sad 15 minuta za našu sljedeću točku koja se odnosi na Hašemitsku kraljevinu Jordan. Imamo ravno 15 minuta vremena za tu točku. Zahvaljujem, evo biti ću brz. Prije svega moramo podržati na jasan način Kraljevinu Jordan. E, to je jedna od zemalja koje su najizravnije i najjače pogođene ovim e, kaosom u Siriji. Također se mora naglasiti e, da su oni bili vrlo otvoreni ka prihvaćanju velikog broja izbjeglica. to je situacija također u ne samo u Jordanu nego i u, u susjednim zemljama i sve te situacije koje se događaju u e, zemljama koje su susjedne Jordanu utječu na ekonomiju Jordana. Njima su prekinute trgovačke rute, dolazi do e, također do prekida e, struje, također i imamo imaju problema sa dovodom plina iz Egipta u Jordan, Sirija i Irak i njihova situacija je nešto što sprečava ulagače da dolaze u Jordan. Također je sve to utjecalo i na visoku stopu nezaposlenosti. Došlo je do zabrinjavajućih razina. Također i kada govorimo o e, znači, proračunu i o proračunskom deficitu, to su sve veliki problemi. E, situacija je vrlo teška, ali je istina da su jordanske vlasti pokušavale najbolji mogući način e, e, prihvatiti te izbjeglice i osigurati im smještaj. Jordan i Libanon su najvažnije zemlje prihvata izbjeglica i njihovi podaci nadilaze sve brojke izbjeglica koje su došle u Europu. Te izbjeglice su također neprihvaćene samo izbjegličkim kampovima, nego i u njihovim gradovima, odnosno on je problema u ovom slučaju sa zdravstvenim sustavom, sa osiguranjem obrazovanja i tako dalje. I možemo reći da je Jordan ovdje postigao, znači da njihov dug je dosegao bruto javni dug 93,4% BDP-a. E, evo moram naglasiti još i e, važnost e, prijedloga MMF-a i Europske, i Europske komisije, a to je da se izdvoji jedna druga makrofinancijska pomoć u iznosu od 200 milijuna eura E, to bi bila drugi program makrofinancijske pomoći. Time bi se pokušalo doći do ukupne cifre od 350 e, milijuna. Ali eto, komisija se ne želi odvojiti od e, ovog iznosa od 200 milijuna eura i zato ćemo mi zajedno sa drugim izvjestiteljima u Sjeni raspravljati o tom pitanju i prokušati iznaći neko brzo rješenje koje će se ticati sedam tehničkih izmjena koje je već spomenula i sama komisija kada je riječ o suradnji sa Jordanom i na dopunjavanju pomoći MMF-a. E, mi smatramo da su to neke finese koje su iznimno bitne i koje su korisne i u političkom smislu. Time se može na brzi način razriješiti e, jedan dio problema e, u Hašemicu Kraljevini Jordan. Mi bismo htjeli da se i komisija složi s time da nije zapravo najvažnije pitanje da se u institucionalnom smislu pomaže Jordanu, nego tako također da osiguramo taj zajam, ne govorimo o poklonu, nego o zajmu Jordanu koji bi trebao e, ne samo pomoći Jordanu da razriješi dio tih svojih fiskalnih problema, nego također i omogućiti im da se usmjere ka razvoju. Ja ovu sada e, današnju priliku iskorištavam da ohrabrim komisiju da budu što fleksibilniji i vjerujemo da će to i učiniti. Mi bismo na tome bili zahvalni. S obzirom da 90% BDP-a je upravo bruto javni dug e, Jordana i budući da su im onemogućena strana ulaganja i također da e, im trebamo pomoći da se taj e, javni dug na neki način smanji, e, mi smo ti koji moramo djelovati. Evo, sada pozivam e, kolege, posebice i izvjestitelje u sjeni, da što brže rade. Gospodin Tikar je naš izvjestitelj u sjeni koji ima sad riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Evo ja u ime e, kluba Pučana se u potpunosti slažem sa argumentima koje je kolega izvjestitelj evo sada ovdje iznio. E, on je opisao tu situaciju, nećemo je sada ponavljati. Samo ću nadodati da e, imamo jako visok postotak nezaposlenosti koja se popela iznad 14% posto e, i ovdje govorimo o mladima i ženama na koje otpada čak 33%. To je element e, koji nam također pomaže da, da shvatimo koliko je Jordanu potrebna brza i učinkovita pomoć i potpora i koji će omogućiti toj zemlji E, da e, uspjeva upravljati ovom krizom s obzirom na čitavu kriznu situaciju u regiji, s obzirom na situaciju u Siriji i u Iraku. Evo, što se tiče ove specifičnog pitanja kojeg je kolega izvjestitelj e, već iznio, a to je mogućnost da možda E, podijelimo ili da možda udovoljimo tom zahtjevu Jordana e, da povećamo iznos tih zajmova. Evo što se nas tiče, mi možemo reći da jesmo za tu mogućnost. Vjerujemo da je danas jako bitno pokazati tim zemljama kao što je Jordan da zaslužuju, zato što su dokazali da mogu i da žele. Također ću vas podsjetiti na apel e, kralja Jordana ovom e, Europskom parlamentu u e, Ožiku 2015. godine koji je ovdje zapravo naglasio duboko prijateljstvo i poštivanje te njihove kulture i mogućnosti da demokratski rastu i ja smatram da im moramo u tome pomoći. Ja mislim da se moramo moramo potruditi i također evo sada ponavljam ovaj prijedlog izvjestitelja, moramo pronaći nekakvo rješenje, moramo o tome definitivno raspraviti. Kada govorimo o tehničkom pitanju, e, član 3 stavak 1 ovog, e, ove odluke, ovog prijedloga, ovdje se govori o pitanju protokola o e, e znači razumijevanju i tamo se briše E, brišu se vremenski rokovi. Dakle, taj sporazum o razumijevanju bi trebao sadržavati točan datum kako će se taj sporazum zaključiti i također e, rokove u okviru kojih će se ta e, pomoć pružiti i u kojoj će se isplatiti ti zajmovi. Također ovdje apeliram i na kolegicu Desernez da se aktivira i smatram da bi i komisija i parlament se trebali potruditi da to ne postane baš opća praksa, nego da parlament može e, reagirati pravodobno ako nam komisija na vrijeme donese sve informacije. Gospođo izvolite Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo ja potpisujem sve ono što je dosad rečeno, što je rekao gospodin Morel, izvjestitelj također i e, izvjestitelj u Sijeni. To je zemlja kojoj moramo pomoći, to je jako mala zemlja koja je kao i Libanon e, ima, e, koja je prihvatila više od milijun sirijskih izbjeglica. I također ima i dva milijuna izbjeglica iz Palestine. Kod njih je situacija iznimno komplicirana. To je jedna od e, malog broja zemalja koja je u toj regiji i dalje stabilna i sigurna i koja pak s druge strane ima mogućnost prihvata izbjeglica koja je zaista e, ogromna. Moramo im pomoći, moramo biti na njihovoj strani i ako možemo dati više od 200 milijuna u obliku zajmova, ako možemo doći do brojke od 350 milijuna, to bi bilo jako zanimljivo i korisno. Također ovdje govorimo o međuinstitucijskom sporazumu. E, e, s obzirom da komisija nije do sada poštovala ono što e, je bilo odlučeno u okviru MMF-a do sada, tražimo da razmislimo svi o tome kako bi ta suradnja između nas i MMF-a bila što učinkovitija u smanjenju njihovog javnog duga. Kada govorimo o e, tom njihovom projektu razvoja, moramo i tekako ići u tom e, smjeru. I sada dajem riječ gospođi Desarnez. Zahvaljujem. Evo, ja sada neću više ponavljati sve ono što su e, rekli drugi kolege. Mislimo da e, Jordan sada živi u vrlo teškom e, razdoblju, da je to e, regija koja je preživjela mnoge promjene u zadnje vrijeme i moram vam reći da se slažem što, s onime što su rekli kolege. Zašto ne bismo povećali tu pomoć do 300 ili 350 milijuna? Znači to su zajmovi, to nije poklon. Evo, to je pitanje za komisiju. A ja imam jednu stvar koju bih dodao i to sljedeće. Potpuno je jasno da se Jordan silno napreže kao država kako bi zbilja učinili sve što mogu u ovom teškom stanju, upravo ovim izbjeglicama. I većina ljudi koja se sklonila u Jordan su prave izbjeglice, ne ekonomski migranti. I komisija je zapravo E, to je zapravo prezira vrijedno da se daje 200 milijuna eura. moram samo podsjetiti da je komisija 3 milijarde eura u veljači 2016. izdvojila i namijenila Turskoj. Dakle, samo da podsjetim, a Turska jednostavno iskorištava siromaštvo i bijedu ljudi kako bi vršila veći pritisak na komisiju, na Europsku uniju da plati sve više i više novaca koje je potpuno nezaslužan i nemaju pravo na to nikako. I prema tome, ja se zbilja slažem sa kolegama koji su zadnjih 7 godina tražili veće izdvajanje za Jordan. I sad vas ponovno pitam, apeliram na vas da razmislite o toj razlici između te dva broja. 200 milijuna za Jordan koji daje sve od sebe i 3 milijarde eura Turskoj što je gola ucjena, da se to jasno kaže. Turska ucijenja Evropsku uniju, to sa priličnim uspjehom. Hvala, Janet. Kada govorimo o tom pitanju sa izbjeglicama, vezano uz rat u Siriji zbog nestabilnosti e, iračke države, moramo reći da e, smo mi ovdje sveukupno manje odgovorni nego Ujedinjena kraljevina. Da, uvijek postoji mogućnost da se prihvati više izbjeglica Ovaj program makrofinancijske pomoći je iznimno bitan, posebice kad je riječ o Jordanu. Želim se sada usmjeriti na jednu drugu točku, a to je kada e, se govori o globalnom sporazumu sa Jordanom i sa e, vladom Amana, dakle koji e, su odlučili da će zapravo učiniti fleksibilnijima E, sve propise o podrijetlu kako bi e, uključili proizvode koje su proizveli sirijski izbjeglice. Smatramo da je to izvrsna ideja. Dakle, kako će sada komisija zapravo ta pravila o podrijetlu učiniti fleksibilnima kako bi se omogućila nekakva perspektiva za te osobe? Evo, mislim da ćemo za ove rasprave imati vremena i na sljedećim sastancima. A sada Jan Krize iz glavne uprave za ekonomske poslove. Hvala vam puno na potpori koju ste dali ovom prijedlogu i dozvolite da samo kratko pokušam odgovoriti na pitanja koja su ovdje postavljena. Što se tiče iznosa koji su predloženi, dakle mi smo predložili 200 milijuna eura, a to ulazi naravno u obzir e, potrebe za vanjskim financiranjem Jordana a s druge strane i vlastite ograničenja u našem proračunska ograničenja, pogotovo na području vanjskih poslova. I zatim uzimamo u obzir i volju donatora da podijele taj teret i u vezi s tim podjelom tereta moram podsjetiti da ovdje govorimo o drugoj operaciji u okviru makrofinancijske pomoći danu. Prošla je prošle godine već uspješno završena i Sad prvi MMF-ov e, program pomoći išao na 2 milijarde dolara, drugi MMF-ov program pomoći išao na 700 milijuna. Dakle, vidite da su se oko tri, na 30% prvog iznosa to smanjilo. Za razliku od toga, Europska komisija je predložila povećanje naše omotnice makrofinancijske pomoći sa 180 milijuna eura u prvom programu na 200 milijuna sada. I mislim da je vrlo važno e, zadržati, mislim, i razmišljati dalje, uvijek uzimati u obzir tu to načelo podjele tereta među donatorima. I mi smo u stalnom kontaktu sa MMF-om i dogovaramo i tehničke sitnice, pogotovo oko konkretnog e, izdvajanja za tu financijsku omotnicu i naša tijela za donošenje odluka u zemljama članicama to isto čine. I zna se dakle da je MMF e, u svom drugom programu se smanjio na 720 milijuna, a mi povećavamo svoju pomoć. Pri čemu naravno da, velim, uzimamo u obzir tu podjelu tereta. Naravno, vrlo je važno da makrofinancijska pomoć Europske unije predstavlja samo jedan dio naše ukupne pomoći Jordanu. I evo, zbog toga je onda ta iznos od 3 milijarde eura Turskoj se ne može uspoređivati sa 200 milijuna eura Jordanom. Podsjećam vas da je Evropska unija nedavno, upravo prošlog mjeseca, postigla sporazum s Jordanom o prioritetima u našem partnerskom odnosu. To je aneks onom dokumentu kojeg imamo kompletnog ugovora s Jordanom i to uključuje 514 milijuna eura za, kao bespovratna sredstva u iduće tri godine, kao i bitno olakšanje svih mogućih uvjeta koje smo postavljali da bi im olakšali trgovinu i izvoz u Europu. Prema tome vidite, pomoć Evropske unije Jordanu ide puno, puno dalje od samo programa u okviru makrofinancijske pomoći. I to je samo jedan dijelić naše ukupne pomoći, naglašavam. I kažem da je inače taj sustav makrofinancijske pomoći se daje zapravo samo u izuzetnim situacijama u obliku, daje se inače u obliku zajmova, ali ovdje smo dali bespovratna sredstva u ostalom svaki put. I na kraju, kao zadnji dio ovog čitavog paketa za Jordan, Europska komisija se obvezala da će razmisliti i o potrebi da nastavi operaciju nakon 2017. kad završi taj program, a to e, će ovisiti o situaciji kako se bude razvijala. I prema tome mi vidimo i mi se razmišljamo i o dodatnom financiranju koje bi povećalo još ove iznose sadašnje, bude li potrebno. Možda bi vaše sljedeće komentare dali u sljedeće, nakon sljedeće diskusijske runde i nakon sljedeće rasprave. Jer zbilja smo na vrlo malo vremena imamo. Dobro, hvala, ovo bi bila prva razmjena mišljenja o tom. Imat ćemo nad, nacrt izvješća će biti gotov 26. rujna, pa ćemo tada imati priliku nastaviti ovu raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je CETA. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je CETA, sporazum koji pregovaramo i koji se treba sklopiti sa Kanadom. Od 5. srpnja imamo tekst na svih 24, na sva 24 jezika, svim službenim jezicima Evropske unije, naime. Pa, će zbog toga tijekom jeseni i taj tekst dospjeti i do Europskog parlamenta. Ne znamo baš sasvim točno što će vijeće u Bratislavi 23. rujna ili možda početkom listopada dogovarati, razmatrati i eventualno odlučiti, pa zbog toga ne znamo sasvim sigurno kako će taj procedura teći, kako će se razvijati dalje, a tek kad to budemo znali moći ćemo dati konačno neko stajalište našta. Međutim, za sad već imamo tekst koji je pripremljen, pa mislimo da bi toga bilo dosta svrsishodno da vodimo još jednu raspravu o CETI. Ovo je sad tek prva runda diskusija o CETI-a. Mislim da bi bilo dobro onda kad pročitamo svi tekst napraviti drugu. Kanada je, kao što znamo, vrlo blizak trgovinski partner Evropske unije. Mi imamo 36 pojedinačnih ugovora već proteklih 25 godina od kad smo ih počeli sklapati sa Kanadom. I imamo, međutim, unatoč tome što smo mi već uhodani, tradicionalni i bliski partneri, trebamo dobro razmotriti takav ugovor da vidimo s koje bi bio sveobuhvatniji ugovor sa Kanadom, da vidimo gdje su sve greške, gdje su sve rupe, gdje su problemi. A o tome će nam naši izvjestitelji najbolje govoriti. Hvala lijepo predsjedavajući. Dame i gospodo, evo danas prvi puta doista razgovaramo, prvi puta u Europskom parlamentu, prvi put imamo prvu rundu rasprave o trgovinskom ugovoru između Europske unije i Kanade kao zapravo prvi korak u jednoj budućoj ratifikaciji. Moram reći da postoje tri važne točke koje moramo imati na umu kad govorimo i radimo s tim dokumentom. To je pitanje vrijednosti, pitanje zatim e, ekonomije i koristi i na kraju pitanje povjerenja. Što se tiče vrijednosti, moram vas podsjetiti da Kanada je vjerojatno što se tiče svog vrijednosnog sustava u svom državnom ustrovu, vjerojatno nama najbliža država na svijetu a i s obzirom na njihovu tradiciju i njihove e, njihova dosadašnja iskustva i u politici i u gospodarstvu. Dakle, oni su nam tu najbliži, vjerojatno. I još nešto da naglasim, mi smo zajedno članovi OECD-a, a ovakav jedan sveobuhvatni, ambiciozni trgovinski sporazum je prvi puta se ovdje u ovakvim razmjerima sklapa između dvije članice OECD-a. Nadalje, što se tiče vrijednosti, ne zaboravimo da je tijekom ove godine, ono, konkretno 22.3. za vrijeme terorističkog udara u Briselu, upravo smo mi bili, naša delegacija ovog odbora u Kanadi na službenom putu. I to su bili zaista ganutljivi trenuci jer smo onda vidjeli, tada mi smo bili na onom nacionalnom, gledali smo hokejašku utakmicu, to je nacionalni sport Kanade i tu smo doživjeli što se događa Tamo je upravo hokejaška utakmica krenula, ljudi su se svi spontano digli kako bi odali počest briselskim žrtvama i komemorirali ovaj napad. Koliko bi ljudi na svijetu to radilo? Osim toga ne zaboravite pomoć koju nam je Kanada dala tijekom drugog svjetskog rada, ali zatim ne zaboravite ono suradnje između evropskih država i Kanade na svakom području i stalno. I Kanadžani zapravo kažu da oni šalju tisuću vojnika da će braniti vanjske granice Europske unije. Pa prema tome, da bude možda malo sarkastičan i da kaže mi ćemo tu štedjeti novce na našoj obrani. A Kanadžani troše novce jer su najavili tisuću svojih vojnika koje oni plaćaju, koji će sudjelovati u zaštiti naših vanjskih granica. Toliko o našim vrijednostima i bliskosti sustava i naših zemalja. A sada da se idemo na ekonomiju golo, da vidimo koje su koristi moguće. Dakle, ako mi zaključimo ovaj vrlo ambiciozan i modern trgovinski ugovor, Evropljani će biti u stanju uštedjeti odmah oko 12 milijardi eura. Jer Kanađani su drugi najveći trgovinski partner Evropske unije na svijetu. I kada ovaj ugovor bude potpisan, ratificiran i stupi na snagu, mi kao Evropljani imat ćemo puno bolju šansu da za trgovinu na kanadskom teritoriju nego što to imaju trenutno njihovi susjedi na kontinentu SAD. Imaćemo ćemo takve privilegije koje Kanada do sad nikad nikom još nije dala. Da vam samo nabrojim nešto. I sad uspjeh u trgovini robom. Od prvog dana bi taj sporazum ukinuo praktički sve carinske barijere u vrijednosti od 400 milijuna eura za robu koja potiče iz Europske unije. Također ne bi bilo nikakvih restrikcija pristupu slobodnom tržištu. Znači, za nas je to jedan veliki incentiv, velika motivacija, pogotovo za našu poljoprivrednu proizvodnju, jer bi se tu ukinule i kvote. Dakle, to bi bio jedan sjajan kompromis za obje strane, odličan. Drugo, a to je recimo trgovina uslugama. CETA bi dala puno, bolju pristup, puno bolji pristup tržišta, tržištu evropskim e, poduzećima, dakle i to onima koja su vodeća na svijetu, dakle mi bi tu pre našu tehnologiju u telekomunikacijama, u zaštiti okoliša gdje smo vodeći u svijetu mogli bi plasirati bez problema, bez ikakvih barijera i bez ikakvih dodatnih izdavanja i plaćanja u Kanadi. Znači, to bi recimo bilo i za sve naše slobodne projektante, arhitekte, svu našu tehnologiju sjajno. Znamo da se mi borimo i za poseban sustav priznavanja, dakle, međusobnog e, profesionalnih kvalifikacija, stručnih kvalifikacija i to je jako bitno u tom smislu. Naravno, u ovom sporazumu postoje i neke stvari koje smo isključili, jer su one recimo socijalne službe, socijalna pomoć, zdravstveni sustav, audiovizualne sustave i još nekoliko stvari koje se neće liberalizirati CETom zato što su one jer iz dijelom ideoloških razloga, tradicionalnih razloga ili jednostavno čitavog niza drugog razloga. Međutim, zbog vjerojatno nekakvog neznanja se koriste te stvari i ljudi kada napadaju CETU, ovaj ugovor koji je po mom mišljenju sjajan, ne znaju da su to područja koje su upravo isključena iz CETE. Zatim, sljedeća bitna točka je pitanje javne nabave. Kanada je otvorila svoje tendere koje raspisuje njihova javna ruka, odnosno vlada za sve javne investicije evropskim poduzećima, koja tu mogu, možete zamisliti samo koliko koristi povući. Dakle, to nije riješ samo na federalnoj razini Kanade, koja je ogromna država, nego i na razini njihovih regija, pokrajina saveznih zemalja do zadnje lokalne razine. Dakle, tamo se može, a to se zna da je njihova lokalna razina uvijek ima dvostruki volumen od poslovanja koje daje u nalog nego što to radi federalna ruka, federalni savezna ruke Kanade i tu je otvoreno sve evropskim poduzećima, bi se otvorilo naravno sa ovim ugovorom. I to možemo zahvaliti našim dobrim vezama, ali i uspjehu naših pregovaračkog tima. Zatim, Manje poduzeća bi na taj način iz Europske unije mogla puno lakše doći, mala i srednja poduzeća bi mogla doći i preći granice Europske unije i tamo se plasirati. Jer kako bi ona inače mogla bez svog marketinga, bez jakih financijskih sredstava opće izaći izvan granice Europske unije. A tu bi mogli, znate koliko tu ima novih mogućnosti otvaranja radnih mjesta. Prema tome, s obzirom na trenutne ekonomske uvjete koji su na snazi, mislim da to možemo samo poduprijeti i pozdraviti. I sljedeća točka, a to je, su genetičke stvari. Mislim da je i bolja zaštita at a level equivalent to that provided in the European Union market. Dakle, zaštita geografskog podrijetla. Kanada se obvezala zaštititi 640 evropskih znakova podrijetla, dakle na, znakova podrijetla. Zatim, investicije. dakle, kompletno sve odredbe o zaštiti investicija predviđene su u ovom ugovoru. I bez obzira sad na javnu raspravu koja se vodila po medijima i bez obzira što smo vidjeli da se tu E, parlamentu stvorila jedno raspoloženje protiv toga, komisija nam je još u rujnu 2015. relativno nedavno e, predstavila svoj model kako oni predlažu rješavanje sporova eventualnih koji dolaze kod zaštite investicije. Kanada se s tim složila. Prema tome, tu zapravo imamo čak pojačane uredbe o zaštiti investicije i garantirano prava vlada da regulira stvari u cilju zaštite svojih državljana a kanadska poduzeća ne mogu ni u kom slučaju na taj način postati opasnost nijednoj evropskoj vladi, ni manj, vladama manjih država, ni bilo kojem dijelu stanovništva Evropske unije. Prema tome ne moramo se skrivati više iza ovih, ovih navoda ili onog što pričaju neki od populističkih vođa u Europi kad napadaju i tvrde da će na kraju naše vlade plaćati kanadskim firmama jer će izgubiti arbitražne um, sporove. Prema tome, to je apsolutno isključeno. imat ćemo jedan globalni sud za zaštitu investicija koje napokon zato se i, naš parlament zauzima i mislim da će se tu odrediti najviše mogući standardi. A ako po ovaj sporazum ne stupi na snagu, onda ćemo upravo tu mi biti krivi, jer ćemo spriječiti razvoj i slobodan protok investicija koji je potreban za novu konjunkturu. Ovaj Ugovor je sigurno najveći, najambiciozniji od svih koje je do sada Evropska unija ispregovarala. I on predstavlja jedan vrlo važan, dakle jednu mogućnost velikih i važnih e, probitaka na gospodarskom području za Evropsku uniju, a radi se na njemu od 2011. I moramo priznati da i moramo jasno reći da se moramo držati onog što smo već prije rekli, naime to je ona ključna treća stvar, a to je povjerenje. Mi moramo imati i povjerenje u svog partnera, jer ako inače nećemo imati nikakvu šansu napredovati sa bilo kakvim pregovorima. A i ne smijemo zaboraviti da u mnogo aspekata evropska pozicija i evropska, evropsko bogatstvo proteklih 150 godina stvoreno je našom proizvodnjom, našom industrijskom revolucijom i našom sposobnošću da trgujemo izvan Europske unije upravo tim dobrima i robama koje smo proizveli. I ako ne budemo mogli na taj način trgovati sa Kanadom, i ako ne budemo taj ugovor potpisali, onda teško da ćemo i sa kim drugim moći kakav takav ugovor sklopiti i ne znam kako ćemo u budućnosti uopće u drugim dijelovima svijeta trgovati. Da li može Europska unija govoriti o vrijednostima ili čak tražiti od drugih da vjeruje u njezine vrijednosti ako postane potpuno nerelevantna, nevažna organizacija u svijetu, dakle u svjetskim uvjetima i to na svakom području počevši od trgovine. Prema tome, puno prije nego što je komisija u srpnju usvojila svoj nacrt prijedloga o CETI, već se ovdje vidjelo u parlamentu da je jako pomješana bila odnos prema CETI. S obzirom na tu perspektivu, ako zaista želite koristi koje može donijeti ovaj vrlo važan sporazum, treba će nam svi oni dijelovi ovog sporazuma koji se odnose na trgovinu, da se što je moguće prije primjene, čim se parlament s time složi. I ja bih predložio da naši partneri i prijatelji i kolege u vijeću ovu rečenicu doista ozbiljno shvate. Jer vjerujte, riječ je prvenstveno o našem povjerenju povjerenju u sve ono što smo ispregovarali s partnerima. Riječ je o povjerenju u Europski parlament, jer ako vijeće ne bude išlo tim smjerom, rekao bih, barem je tako moje osobno uvjerenje, to bi bilo nešto što će potkopati i autoritet ovog parlamenta jer mi mislimo da smo u stanju nakon tako dugog pregovaranja donijeti i mudre odluke. Evropska unija ne može priuštiti da propusti ovu šansu. Ne može pustiti da prođu ovi pregovori bez zaključivanja tog velikog sporazuma. Hvala lijepo. Hvala našem izvjestitelju. Imam 13 javljanja za riječ. To znači da vas moram limitirati evo i 14. govornik. Mislim da nikakvog smisla nema e, manjiti vrijeme govora, evo, moram skrati na dvije minute. Jedna minuta nema nikakvog smisla. Naravno, Ignacio Bixera koji je ekspert e, uopće e, za trgovinske sporazume Sjeverne Amerike, naravno da će imati priliku i odgovoriti. Evo, držimo se, dakle, 13 govornika, svaki po dvije minute e, i možda ćemo još kojih dvije ili nekoliko minuta. Gospođa Minervi vi ste izvjestiteljica u Sjeni i dvije minute. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dozvolite na prvom mjestu, s obzirom na izvješće koje je izvjestitelj dao i sve što je istaknut, mi nećemo procjenjivati Kanadu kao e, državu. Ne, ono što mi mislimo o Kanadi o Kanadžanima, e, to nije smisao niti sadržaj sporazuma. E, moramo analizirati sam sadržaj samog sporazuma i želimo biti potpuno jasno da želimo podržati kao klub zastupnika SND e, kao dijelove koje ona sadrža. No, postavlja se pitanje da li je CETA uopće progresivan sporazum i progresivan trgovinski sporazum kao takav. Mogu se suglasiti sa izvjestiteljem da je CETA jedan dobar sporazum i želim, s obzirom na skraćeno vrijeme, kazati da je zaista interesantno što je Kanada prvi puta se obvezala liberalizirati svoju javnu nabavu i to na decentraliziranoj osnovi 145 začećenih um, podrijetla robe zaštićenog potrijetla u poljoprivrednim proizvodima, a vezano uz poljoprivredne proizvode Europe. I mislim da u vrijeme krize i mljekarstva da je po prvi puta se zapravo i otvara kanadsko tržište E, mliječnih proizvoda i mljekarstva. To je izuzetno važno i to je dobra prilika da se i telekom industrija sa svojim uslugama, te isto tako i financijska industrija uključi u kanadsko tržište trebali bismo izbjeći sve stravične priče koje se čuje da li će Evropska unija moći sadržati svoje sanitarne, fitosanitarne standarde i ostale standarde. No, CETA ima svoj potencijal da stvori novo radno mjesta, da potakne investicije i potakne gospodarski rast. E, međutim, za neke stvari nam trebaju neka pojašnjenja. To su tri stvari. Prvo, to je znači, ključni sistem investicija koji je bolje e, od toksičnog ISD SDS da li taj sustav investicija odgovara na sve one kritike koje smo uputile, zahvaljujući komisiji i ministru Firendu koji su bili spremni upravo uskladiti ove točke, ali nismo uvjereni da li je to uspjelo. E, vrlo kratko, e, znam da je komisija odgovorila na nekoliko, ali još uvijek dobivamo pitanje o javnoj nabavi. Želim znati sigurno da ništa u CETI neće e, na neki način forsirati i preferirati da se neće na neki način privatizacija samih javnih usluga moći retroaktivno podnijeti. I nešto što je jako važno da je Kanada za šest konvencija, da su želimo da budemo ti koji ćemo isto tako osmi prije nego što dođe do same ratifikacije. Gospodin Kambera. Hvala gospodine predsjedniče. Mi mislimo da je CETA izuzetno važan, atraktivan i značajan sporazum sa 12 najvažnijih partnera, pa čak i Škotskom. E, mislimo da 99% e, samih e, poljoprivrednih tarifa, 97 ostalih tarifa što se tiče međusobnog priznavanja kvalifikacija, što pozdravljamo. Također, e, specifično e, moramo kazati kao ECR i želim pozdraviti najavu komisije da će dobiti mješoviti sporazum, a ne EU sporazum, što znači da suverene države Europske unije će morati ratificirati ovaj sporazum i uvijek smo e, podržavali mješovite sporazume. Ne zato što ne vjerujem da bi nacionalni parlamenti morali dati svoj blagoslov, međutim vjerujemo da to daje iz demokratske perspektive svoj puni legitimitet. Što se tiče država članice i što se tiče potpisivanja sve do listopadskog samita na vrhu u Kanadi, mi možemo podržati što brže to bolje. To je naše mišljenje, a među ostalim članice također mogu odlučiti da li provizionalno primijeniti ili ne. Također, E, isto tako da se sporazumi mogu biti i u primjeni prije nego što su formalno ratificirani, ali to je jako važno istaknuti. Također je važno da eliminacije samih carina dođu na snagu kako bi pomogle svim našim gospodarstvima u Europskoj uniji i željeli bismo dobiti svakako aktualno stanje svega onoga što se odvija e, od komisije. Gospodine predsjedniče, vi ste nas informirali o e, događajima u e, dakle samoj e, stranci socijaldemokrata. 9. rujna ćemo znati više i možda nam možete dati neki prikaz, ali svakako ste u središu pažnje kao Njemac. I što se događa vezano uz vizni režim Rumunjske i Bugarske i pitanje da li je ovo riješeno do kraja. Hvala, Maritja. Hvala gospodine predsjedniče, hvala E, vam na ovom lijepom izvješću neću odgovoriti na sve ono što ste vi istaknuli, ali sam e, sigurna i drago mi je da ste istaknuli vrlo produktivan sastanak koji smo imali u Kanadi, a isto tako solidarnost na koju ste ukazali nakon napada na Brisel te isto tako i povijesne veze, ne samo kroz ljude e, i kroz, dakle, evropsko podrijetlo samih građana Kanade. To je važno istaknuti i ne smijemo zaboraviti ove činjenice, a isto tako ne smijemo zaboraviti ni globalnu perspektivu. Što se tiče samog sadržaja, vi ste govorili o dobrim rezultatima samih pregovarača, unutar samih pregovora sa e, pristupom tržištima, javnu nabavu, a to su izuzetno dobri rezultati za evropsku stranu i oni bi trebali trebali dovesti i do opipljivih rezultata za sama gospodarstvo. To jest i rezultat, i moram to naglasiti, jest progresivan sporazum, nije to iznenađujuće jer je zaista velik broj e, i promjena dobro do progresivnog sporazuma. Mnogi su prigrlili ovakav sporazum o zaštiti investaciji kada smo i mi kao parlament gurali ovu temu. Sada je vrijeme za nas da zapravo preuzmemo odgovornost koju smo započeli. Moramo pogledati i same detalje sporazuma, to smo i učinili tijekom pregovora i ove pregovore su dovršeni. Također imamo i politički kontekst koji svakako moramo uzeti u obzir i nadam se da kolege koje misle i koje su mišljenja da se neke stvari mogu poboljšati i da postoje bolje opcije, moram e, kazati da je ono što je perfekcioniranje zapravo postalo neprijatelj onog što je dobro. Koji su benefiti Evropske unije? E, znači, pregovaranje trgovinskih sporazuma ukoliko je ono što je jako važno. Nisam iznenađena da čujemo vrlo kritična, a isto tako na neki način nacionalističke glasove. To je njihova politička tema koja se provlači, ali e, kada i zeleni i guo, i socijaldemokrati i neki glasovi iz našeg kluba vrlo često čujemo da e, pitanje da li mogu podupreti. Naravno da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali umjesto gledanja na same detalje moramo vidjeti kontekst, globalnu implikaciju koje moramo uzeti u obzir jer u ukoliko ovaj e, posao ne uspije, Evropska unija više neće biti pouzdani pregovarački partner i na neki način ukoliko smo fragmentirani nećemo ni na koji način moći biti snažna, standardna, visoko standardizirana strana u trgovinskim sporazumima. Hvala gospodine predsjedniče više toga što bih ja mogla kazati vezano uz CETU. Ja bih se želio ograničiti na e, dvije teme. Provizorno e, realizacije CETE, a onda odnos CETA i TTIP-a. E, što se tiče ove sadašnje preliminarne provedbe, bilo bi jako loše da li provizorno ili neprovizorno prije no što nacionalni parlamenti odluče o tome ugovor o Lisabonu, iz Lisabona koji je stanovništvo nizozemsko u velikom broju odbilo prije deset godina predviđa upravo tako da je trgovina zadatak Europske unije. Međutim, države se ne smiju isključiti. Europski parlament eh, ima samo ograničene ovlasti kada je riječ o tome, a to pokazuje i isto tako izlazak na izbore za Europski parlament. Nacionalni parlamenti uopće nisu sudjelovali u ispregovaranju eh, samih eh, klauzula CETA sporazuma. Pregovori su bili tajni, nije bilo transparentnosti, nije bilo mogućnosti davati amandmane na tekst. Pitam se da li je to demokratski. CETA ugovor je zapravo dogodio se u velikoj udaljenosti od samog građana i o velikoj udaljenosti od gospodarskih subjekata, ali u dogovoru sa multinacionalnim kompanijama. Na taj način se demokracija podriva i ne samo e, kroz e, same e, dakle regulatorne kompetencije poduzećima na neki način same postaju zakonodavci i time se ruši demokracija. Mislim da sam bila jasna, nisam zagovornica CETE, apsolutno je neprihvatljivo prihvatljivo da se ovakvi ugovori provode, a bez ikakve kontrole narode. Drago mi je što nacionalni parlamenti će imati priliku ratificirati kako bi postojala mogućnost za pravno, za pravu demokratski pristup i kontrolu. Uopće se nije promišljalo o tome da se sporazum prije same ratifikacije provizorno realizira. Riječ je o tome da moramo razmisliti zaista o tome da demokratska načela Evropske unije mora ostati na snazi. Zbog toga pozivam vijeće da se ovaj privremeni stupanje na snage ne suglasi i želim podcrtati sljedeće. Ja bih želila svim nazočnima e, preporučiti da si pogledaju izvješće i koje smo dobili od vijeća o samim opasnostima CETE u pogledu nafte i želim pozvati kolege da glasuju protiv CETE. Neću govoriti duže od prethodnih govornika i mislim da mene želite ograničiti dok ste drugima dali. Ja bih želio još jednom naglasiti da Europska parlament nema demokratski legitimitet. Mislim da je to apsolutno e, dvojbeno kada to netko govori e, koji je član Europskog parlamenta. Ovo pravo koje smo mi na neki način izborili, to je apsolutno nesporno. Janek, izvolim. Zahvaljujem. Ja ne mislim da postoje oni koji vole trgovinu misli da je uvijek savršena i s druge strane oni koji su potpunosti protive trgovini. Mi smo svi odgovorni, mi svi želimo da svijet u kojem živimo bude bolji, bude bar malo bolji ili možda malo manje loš. Ovaj sporazum E, ja ga želim gledati kroz jednu e, razumnu vizuru. Dakle, e, uvijek se kaže kao nemamo dirati ono što je zdravo, ali sporazum po pitanju patenata nam kaže da barem će biti ono po pitanju patenata biti, imat ćemo bar 10% više kanadskih lijekova, 10% više dohodka za nas, ali također i 10% više onoga što će trošiti kanadžani. To je dobro i za poljoprivredu. E, kada govorimo o e, mlijeku i o e, stočar, znači govedini, riječ je o mesu koje nema E, antibiotika, ali e, je istina da mogu donijeti razne vrste bolesti. To može ubiti ove naše vrste u Europi. E, Kanađani su vrlo ljubazni, oni govore francuski i također ima nekakav strani, odnosno čudni akcent. A kada govorimo o 15 milijardi dolara koji su zapravo izgubljeni kada je Obama spriječio da se E, znači naftovod provede kroz e, e, da se sorry, taj naftovod koji je bio u planu zbog pogoršanja klimatskih promjena to je nešto što je također išlo na štetu Kanadi. Također imamo problema i sa kanadskim situacijom u pravosuđu, ali činjenica je da ovaj sporazum neće samo pogodovati Kanađanima, nego također i 40 milijuna američkih tvrtki će od toga pogodovati koje imaju sjedište danas u Kanadi. Kada govorimo o javnoj nabavi, mi više e, ne možemo u budućnosti pogodovati našim lokalnim tvrtkama jer će prevladati materički e, američki e, zakon. Mi želimo ovaj znači zakon kao što je u Americi koji će zajamčiti zaštitu tog malog i srednjeg poduzetništva, činjenica je da kroz ovaj sporazum nećemo to postići. To nije dobar zakon. Gospodin Kastaldo, hvala gospodine predsjedniče, štovani kolegice i kolege, ja e, Hvala govorim u ime e, svoje kolegice i svih onih građana koji su sve više zabrinuti po pitanju te međunarodne e, trgovine i najnovijih razvoja. U ovom trenutku TTIP se nalazi u uspurkanim vodama e, i milijuni građana su pokazali u posljednjih nekoliko mjeseci svoje negodovanje. Ali također i ako TTIP neće biti ostvaren, činjenica je da će taj duh oživjeti u CETI. I to je ono što je problem. To je samo minijaturna kopija TTIP-a, ali ne zbog zbog toga nije ništa manje opasan zato što sadrži jednake e, zamke i također je moguće da će doći do bržeg e, odobrenja e, GMO-a i što će onemogućiti našim službama da se znači da kontroliraju porijeklo svih tih biljaka E, mi ono što moramo napraviti, a to je da moramo spriječiti daljnji gubitak prihoda za naše poljoprivrednike. Dakle, ovdje kada govorimo o e, multifinancijskim, znači multi, e, multi E, e, nacionalnim kompanijama nije samo riječ o tome da će Kanađani pogodovati, nego također i Amerikanci koji tamo imaju svoja sjedišta. E, također je onemogućeno nacionalnim parlamentima da glasuju o ovom sporazumu i nismo uspjeli, bez obzira na trud naš europarlamentaraca, da pod stignemo išta vezano uz odlučivanje o potpisivanju e, Dakle, činjenica je da se glas Europskog parlamenta ovdje nije čuo. Naši kolege iz e, nacionalnih parlamenata ne mogu sudjelovati u tim pregovorima, oni samo mogu e, iščitavati taj tekst koji će biti donesen. A ja vas želim podsjetiti da je riječ o e, dokumentu koji se sastoji od 1500 stranica koje je na raspolaganju na svim jezicima Europske unije, ali samo u proteklih dva mjeseca. Dakle, ovdje moramo spriječiti sve moguće negativne implikacije tog sporazuma. Mi smatramo da moramo isključiti ovo poglavlje o e, e, ulaganjima i također e, poglavlje broj 13 o financijskim uslugama, kao što su predložile države članice. Kada govorimo o postupku, mi kao Europski parlament smatramo da ne može o tome raspravljati samo odbor za vanjsku trgovinu. Mora se o tome raspravljati i na plenarnoj sjednici. Mi smatramo smatramo da moramo donijeti rezoluciju na razini cijelog parlamenta. Možda ćemo morati odgoditi e, glasovanje, evo sad ću zaključiti, ali moram vas podsjetiti da demokracija ima e, svoje vrijeme i ta demokracija e, to nije nešto što sad ovdje prezentiramo, iako bi komisija htjela da to jest tako. Euh, Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. CETA nije samo nekakav e, mali sporazum, mali ugovor. E, ovdje govorimo o sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu i kada govorimo o europskom gospodarstvu, mi imamo mnogo takvih sporazuma o e, slobodnoj razmjeni. E, činjenica je da je ovo još jedan nedemokratski protuevropski sporazum kao i TTIP koji je jednako tajanstven kao i TTIP i to je sporazum koji će naštetiti europskoj poljoprivredi i našim stočarima. E, naš klub zastupnika e, odbija tu paklenu logiku ultraliberalizma i štete koje se nanose za dobrobit tih multinacionalnih kompanija. Zahvaljujem predsjedniče, ja ću pokušati biti e, što brže i što kraća. Kada govorimo o E, ovom e, sporazumu ja ću insistirati na jednom pitanju o kojem se dosta raspravlja u posljednjih nekoliko tjedana. Ja ne bih htjela da CETA bude kolateralna žrtva neuspjeha TTIP-a, nego slušala sam ono što si e, rekao. Da, postoje, ne postoje uvijek znači oni koji su potpunosti za ili potpunosti protiv trgovine, ali postoje oni koji smatraju da se Europska unija ne treba zatvoriti u sebe. Protekcionizam ne znači nužno zatvaranje naše tvrtke, naše male i srednje poduzetništvo moraju naći i nešto izvan Europske unije, zato što se i rast nalazi izvan naših europskih granica. Ja se sada ne želim vraćati na tumačenja koje nam je dao naš izvjestitelj, e, e, o svemu onome što bismo mogli dobiti. Kanada je bliska našim vrijednostima. To je zemlja koja je bliska nama. Evo daću vam jedan primjer kada govorimo o CETI u odnosu na TTIP. Znači, e, zakoni o zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla. Dakle, e, za e, kada je riječ o SAD-u kod njih ne postoji mogućnost zato što nisu otvoreni za to usklađivanje, ali kada je riječ o Kanadi to smo uspjeli postići. E sada, Kakav kredibilitet eh, bi Evropska unija sutra mogla imati ako nećemo ratificirati eh, taj sporazum? Eh, kakve ćemo pregovore moći voljeti, kakav kredibilitet ćemo, kako, koliko ćemo biti zapravo vjerodostojni ako to na kraju ne ratificiramo, nakon što smo godinama pregovarali sa Kanadom. Kanada je poustani partner, a poruka na kojoj želim ustrajati je sljedeća. Ja se slažem E, s time da bi nacionalni parlamenti trebali sudjelovati u ratificiranju europskih e, sporazuma, trgovinskih sporazuma ali želim vas također i podsjetiti e, da mi kao eurozastupnici da su nas odabrali građani Europske unije i mi imamo legitimitet kao znači oni koje je narod odabrao. To su bile dvije poruke koje sam željela prenijeti. Hvala ja bih e, željela se vratiti na jednu točku koja je mi pitanje koje je postavljena tijekom ljeta i koje su postavili razne organizacije s obzirom da Evropska parlament e, neće analizirati CETU kao takvu i kolege su kazali da će biti rasprava u nekoliko idućih mjeseci i da se neće trčati kroz e, neke tajne u procesu usvajanja samog dokumenta, a neki kažu da će to biti, što dovodi do velikih zabrinutosti. Ja bih e, se želio suglasiti da su vrijednosti jako važne, to je istaknuo e, naš izvjestitelj, e, pitanje povjerenja, svega onog što smo kazali u prošlosti, to povjerenje nije samo prema partnerima s kojima pregovaramo, već i prema našim dakle, osnivačima i svih onima koji su e, kazali e, sve ono što su iskazali u parlamentu i zbog toga Europski parlament je rekao nešto u zadnjih nekoliko godina o CETI. Mislim da je to izuzetno važno za vjerodostojnost nas kao parlamentaraca i isto tako kada je riječ o zaštiti investicija koja postaje glavna točka. Parlament je u svoj jednu jasnu poziciju prošle godine, e, dakle borba, e, jedan sustav u pet točaka. Mi smo pokazali i isto tako procjena CETE, analiza CETE. CETA mm, nije test Europskog parlamenta, već je to jedna rasprava koja u ovom segmentu e, mora biti jasna. Ako pogledamo samu raspravu u Ujedinoj kraljevini o trgovini, o zapravo utjecaju trgovine na javnu nabavu, nerapravnost e, globalnog, e, globalizacije, mislimo da sve to skupa u CETI imamo pravo samih investitora, zaštićeno je to pravo, ali radnici i njihove organizacije pitanje kao što je devet istaknuo vezano uz e, javne službe, ako želimo izgraditi povjerenje e, građana u Europskoj uniji, tada se moramo pozabaviti upravo ovom neravnopravnošću e, u samim sporazumima. Mislim da u ovom trenutku nije dovoljno uravnotežan kada je riječ o javnosti. Karlin. Hvala lijepa ljudi su uznemireni. Svakog dana dobivamo upite koje su vrlo zabrinjavajući mailom, pisanim. E, ljudi su zapravo e, zabrinuti i to je i pitanje i to je na neki način pokazuje koliko su netransparentni bili pregovori. 1500 stranica se nalazi na stolu i zaista je legitimno sada postaviti pitanje i uzeti si vrijeme da raspravimo o tome E, mislim da je kao zastupnica u parlamentu, a isto tako i odgovornost koju smo preuzeli, da moramo moći obavijestiti građani, da se usvrnemo na ona senzibilna područja i mogu podupreti devida da upravo zaštita investitora, ali isto tako i javne službe i javne usluge, to su izuzetno velike problematična područja. Osobno sam isto tako opterećena time kao e, što je istaknuto riječ je o povjerenju, riječ je o tome da bi ljudi morali imati bolju budućnost. Ne samo kazati, evo, ako nećemo s Kanadom, s kim ćemo onda trgovati? To nije dovoljno. Moramo imati jednu stručnu e, raspravu temeljenu na činjenicama i na e, nekim dokazima gdje bismo eventualno mogli istaknuti naše kritične točke. Ako nismo za, pa to ne znači da smo populisti. Mi želimo detaljno analizirati stvari. Idućih nekoliko mjeseci ćemo sigurno voditi jednu široku raspravu raspravu. Iskreno moram kazati, mislim da su neke točke još uvijek e, moraju se poboljšati. E, mislim da nije e, dakle jedna oplemenjivanje naših građana. To mora biti jedna razmjena i moramo zaista imati vremena to razmotriti. Hvala lijepo, kolega Winkler. Hvala. E, ja bih e, u cijelosti želio podržati sporazum o Europskoj i Kanadi i naravno isto tako mislim da je to dobro za naš rast i za bilateralne odnose te e, stvaranje radnih mjesta. Postoji jedan problem sa kanadskom vladom koji vjerojatno koriste staru kartu Europske unije. Prema toj starom zemljovidu iz Otave se gleda i gleda se na Europsku uniju kao e, 26 članica dvije e, članice neće sudjelovati zbog toga što imamo vize, a riječ je o Rumunjskoj i Bugarskoj. I zbog toga postavljam pitanje komisije dajte im pošaljite jednu kartu u otavu Europske unije da postoje ove dvije članice. Ukoliko oni ne žele riješiti ovaj problem viza, onda nam barem danas kažete što zapravo radite na tom polju kako biste riješili ovaj problem e, viza za građane Rumunjske i Bugarske. U sadašnjoj situaciji, ako stvari ostanu nepromijenjene, to znači 25 milijuna europskih građana u Bugarskoj i Rumunjskoj neće imati nikakve koristi od CETA, a mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Marija. Ja sam eh, šokirana kada slušam sve ove kritike i kada nas se smatra neznalicama i populistima. Htjela bih podsjetiti izvjestitelja jednu stvar. Oni koji kažu da rast Europe i tih 500 milijuna građana će biti riješeno e, tako da ćemo imati veći pristup kanadskom tržištu koje ima 35 milijuna stanovnika, onda su te osobe veće neznalice i veći populisti od onih koji kritiziraju CETU. Dakle, često <coughs> Često nas se kritizira kao da smo populisti i neiznalice, neznalice, ali kad govorimo o zaštiti ulagača, danas moram reći da ne postoji ni jedna znanstvena studija koja može pokazati da mehanizam zaštite ulaganja između dvije regije kao što, su recimo Kanada i Europska unija da mogu poboljšati ulaganja. Zašto moramo plaćati za takav vrstu mehanizma kroz novac poreznih obveznika, a on neće ničemu služiti? Ja mislim da na tome moramo insistirati. Ako zaista imamo povjerenja jedni prema drugima, mi evropljani i Kanađani, onda nam ne treba arbitražni mehanizam takve vrste kako bismo mogli potaknuti ulaganja. To je prva kritika. Druga kritika, te negativne liste, negativni popisi. E, danas se u svjetskoj trgovinskoj organizaciji radi stalno na pozitivnim listama. Zašto sad izlaze nekakve negativne liste, negativni popisi e, na površinu? To nije tehničko pitanje. Kada govorimo i radimo samo na negativnim aspektima, onda govorimo samo o liberalizaciji svega e, kloz e, klauzule, znači still Sve ono što danas bi trebalo biti predmet takvih objava. to je sve ono što bi trebalo biti u javnim, javno dostupnom spisima. Ja ne znam hoće li nama danas ili sutra trebati nove e, javne usluge, ne, ali smatram da su te negativne liste veliki e, problem u našem sporazumu. Treće, vrijednosti. Jutro smo govori, raspravljali o e, tom trgovinskom sporazumu sa jednom od zemalja koja uopće ne, ne ulaze na tu našu listu vrijednosti, a to je Burundi. Kaže se da mi imamo iste vrijednosti sa Kanadom, ali onda recite mislite da e, se takva načelo mora primijeniti i kada govorimo o trgovinskim sporazumima sa zemljama koje ne poštuju naše vrijednosti, a to je recimo Burundi. ja bih htio samo reći da je CETA jedan sjajan sporazum. Komisija je isporučila sve što je parlament želio i što je naručio, po mom mišljenju čak i više. Vidjeli smo da imamo jako puno inteligentnih rješenja, pogotovo kad e, pogledamo na poljoprivredu, na životni standard, tu smo stvorili sjajne uvjete. Osim toga, ukinuli smo carine, što, od čega će upravo poljoprivreda profitirati, a to sve da pritom nismo ni u čemu, ni smanjili, umanjili naše standarde ni u zaštiti potrošača ni bilo na kojem području. Molim vas, pročitajte tekstove. A nema ni ograničenja ni u kulturi ni u obrazu. Prema tome, molim, recite svim građanima da svoje mišljenje formiraju na temelju činjenica i neka pročitaju tekst pa će se čuditi što sve tu piše, a šta populisti šire. Druga priča o kojoj želim govoriti je demokracija Europske unije. Mi smo Europski parlament, a nacionalni parlamenti nas kao Europski parlament smatraju odgovornim i dali su nam, prenijeli su nam odgovornost za pregovaračku politiku. Ja nemam ništa protiv, međutim, dragi kolega, kako to u Francuskoj protiče? Jer u Francuskoj sve to demokratski, kada se, kako tamo procedura izgleda od osgo do dolje, a dolje do gore. To je sve skupa besmislica. Mi znamo zašto je tko ovdje nadležna Evropa je nadležna za trgovinsku politiku. A sad, ako vi, kad bi svi bili koji odbijate to u većini, onda više nacionalni parlamenti ne bi morali uopće imati nikakvu odgovornost niti glasati. A to ne bi bilo fer ni prema CETI. Na taj način biste vi zapravo oduzeli nacionalnim parlamentima mogućnost da sami glasuju i ratificiraju. Prema tome, to nije fer. A sad treća stvar vrijednosti. Imam osjećaj da mnogi ovdje nisu argumentirali na temelju vrijednosti, nego pravo podmuklo, nedemokratski su tu argumentirali. Mi smo prije imali u našem odboru situaciju da smo raspravljali na temelju činjenica. Mi smo se bili suglasni o tome kako izgleda realnost i onda smo se, zapravo smo su sukobljavali svojim mišljenjima koje bi bilo najbolje rješenje. Međutim, u međuvremenu <laughs> više na, govorimo o činjenicama, mi se odmičemo od činjenica i time zapravo gubimo i demokraciju. Mi de facto ovdje sa horor pričama trgujemo, i stvaramo predođbe od kojih se ljudi boje a nije to naš zadatak, to ne smijemo činiti. Naš zadatak je da se nosimo s globalizacijom, da stvaramo perspektive i da dajemo viziju ljudima i mogućnosti. Hvala. Evo samo jedna kratka primjedba. Dakle, ne govorim ovdje o sadržaju, već govorim o e, metodi, o načinu tog sporazuma. Ja sam jako iznenađena zbog ove rasprave. Dakle, e, pitam me neke kolege koji ovdje sjede što da rade. Ako misle da je naša moć koja nam je zakonodavno, zakonski dana kao parlamentu i koju parlament koji ima e, mandat da može nadzirati i pratiti sve trgovinske sporazume, ako on mora stalno odgovarati drugim razinama, to nije demokratski demokratski proces. I zato e, svi oni koji su sada digli svoj glas je nešto što me najviše uznemiruje. Ja mislim da bi Europski parlament trebao još više podići svoj glas kada govorimo o toj odluci koja ne može samo tako proći kao da je nevažna jer bi to značilo e, ići unazad s obzirom na sve ona postignuća koje je Europski parlament uspio postići kroz povijest kako bi došao do e, statusa za, zakonodavca. I zato vas pozivam sve da razmislimo o tome. To se tiče ne samo ovog sporazuma, nego svih trgovinskih sporazuma, ali također i općenito veće budućnosti, općenite budućnosti ove institucije. Hvala puno. A sada, evo jednu minutu za ove gospodina Fjellnera i gospodina Karasa koji su nam se kasnije priključili svako po minutu. Hvala, znači vrlo kratko nemamo baš puno kolega koji kažu da su protiv, kolega koji su protiv trgovine. Ne, oni nisu protiv trgovine, nego su protiv nekontrolirane liberalizacije i ostalo. Ne očekujem da će glasovati za. Međutim, ono što mene brine je samo pitanje odgovornosti kojeg Europa i Europski parlament ovdje snosi. Da mi objasnite kako će, mislim, mi smo čuli zabrinutosti zemalja članica – mi smo, često smo slušali komisiju kako nam je objašnjavala ne jedan put, tri put, nego stotinu puta da nam ništa ne govori, nego jednostavno zapravo nam objašnjava da se ne može tijekom pregovora sve objasniti što se događa. A to nije bilo dobro za građane, to nikako nije dobro da vide samo prazne stranice ili da se ne dođe uopće do tekstova. I naravno, to je stvorilo mnogo tih predođbi, možda i krivih. Ja sam jako zabrinut kad vidim da imamo situaciju u kojoj zemlja članice i njihovi nacionalni parlamenti trebaju naknadno glasati o tome i to ratificirati. Znači, to je pitanje da li oni uopće vjeruju u kompetenciju ovog našeg doma i našeg konkretno odbora. Mislim da bi trebalo mišljenje ovog odbora biti puno jače i više djelovati na nacionalne zemlje. Gospodine Karas, hvala. Ja bih htio u svakom slučaju zahvaliti našem koordinatoru na njegovom javljanju. Za nas je odlučujuće, bez obzira kojeg mi mišljenja bili, da mi kao parlament evropski jasno stavimo na znanje da mi preuzimamo odgovornost i da nećemo tu odgovornost delegirati na nacionalne parlamente. Tko samog sebe ne shvaća ozbiljno, neće ni od drugih biti ozbiljno shvaćan. A za to je zaista odlučujuće da se sjetimo našeg kataloga pitanja za pregovore i općenito da pogledamo šta je 2011. bilo zamišljeno i da to usporedimo sad sa ovim rezultatima koji su došli iz pregovora. Da vidimo šta smo mi 2011. u katalogu zahtjeva za takav jedan sveobuhvatni sporazum tražili, a šta se postiglo. I da vidimo da li su ispunjeni uvjeti. ako ako su uvjeti ispunjeni, onda moramo reći da, bez obzira na raspoloženja koja vladaju i bez obzira na eventualno nekakve izmjenjena stajališta. Mi moramo onda na temelju činjenica reći da. Trenutno mi zapravo imamo jednu e, demokraciju raspoloženja i demokraciju odgovornosti s druge strane. I tu je jedan sukob koji vladam. Ja kažem da za jednu odgovornu demokraciju. Jer odgov, mi moramo našu odgovornost nositi, jer to je jedini način da, da zastupamo građane kako treba. Hvala lijepa Kolegice i kolege, naravno su prevodioci e, pristali deset minuta duže prevoditi, pa prema tome Ignacije sad ima osam minuta kako bi odgovorio na sva ova pitanja koja su se tu prikupila. Izvolite. Hvala lijepo. Dozvolite da počnem s tim kako mi u komisiji pozdravljamo inicijativu Europskog parlamenta da već u ovoj fazi počne raspravljati i sažimati rezultate pregovora o CETI. Sjećam se prije pet godina kad sam došao u ovaj visoki dom i onda smo bili u istoj toj fazi sa procesom ratifikacije, pred ratifikaciju sporazuma s Korejom. I sjećam se koliko su bili teške rasprave, ali je Europski parlament doista iskazao veliko poznavanje činjenice i razumijevanje za sporazum, što se i sad pokazuje kod sporazuma CETE. S obzirom da nemamo vremena, ja ću se ograničiti samo na nekoliko komentara i odgovoriti na neka pitanja. Prvo, sve što se tiče sporazuma kojeg smo mi, sporazuma koji smo mi nakon ugovora iz Lisabona na području trgovine zaključili, bilo je primijenjeno na taj način nakon da se prije toga, dakle tek nakon što se parlament s tim složio. Prema tome, to je ta procedura koju mi poštujemo od ugovora iz Lisabona. To je demokratska procedura koja nas kojom se mi rukovodimo i koje poštujemo u svakoj proceduri, u svakom trgovinskom sporazumu, jer to je temeljno pitanje demokracije i demokratskog gledanja na stvari. Naravno, postoje procedura i da to ide sad u vijeće, zna se šta će se sad provizorno primjenjivati i vidjet će se šta se neće ni provizorno primjenjivati nakon odluke vijeća jer se čeka zapravo konačna primjena nakon ratificiranja Europskog parlamenta. Prema tome, Nadamo se da se neće dugo s tim trajati, nego da s tim neće dugo zato trebati, nego da će se što je prije moguće ratificirati i ovaj veliki važni sporazum što je prije moguće početi primjenjivati jer će donijeti ogromne koristi. Mislim da treba svim našim dionicima objasniti i jasno zašto se ti koristi ne trebaju nikako odgađati za iduće 3, 4, 5 godina, jer e, ovisi o ratifikaciji u parlamentima jer da znaju u ovoj teškoj situaciji koliko te koristi nama treba i znače. Ja sam slušao već svašta sam čuo. Primijetio sam da se govori o postizanju jako, da je postignuta jako dobro ravnoteža između najbitnijih područja, a to je industrija poljoprivrede i pružanje usluga u ovom sporazumu iako ovdje su i više puta spomenuli kako bi volili još u tom u detaljima kasnije raspraviti. Ali ja mogu samo reći da pitanje recimo mesa i govedine, to je, dakle, kanadska govedina bi zapravo predstavljala niti 16% ukupnog udjela na europskom tržištu. Ali gledajte, naravno da ovaj sporazum koji je prepun koristi za europsku poljoprivredu mora neke koncesije izvršiti i ponegdje popustiti kanađanima, ali to nije nešto što bi ugrozilo našu egzistenciju naših uzgajivača goveda. Zatim, legislativni prijedlozi s komisije su došli kako bi se omogućilo otvaranje tržišta upravo na ovakav sporazum. I mislim da međutim su bilo i mišljenja koje su bila vrlo iznenađujuća gdje se nije gledalo na to da se i drugima mora dati pristup našem tržištu ako koji mi tražimo pristup njihovom. Vidite, kod recimo pružanja usluga. Tu je CETA, bez obzira na negativni popis koji postoji, ne preuzeo nikakvu obvezu da liberalizira javne servise, javne službe ni u jednom trenutku se to neće dogoditi, nego će uvijek javne institucije same odlučivati koji su to posebne službe od javnog značenja i koje se neće liberalizirati. Prema tome, to sve piše u CETI. Ja bih bio jako sretan da mi date priliku da vam to u detaljima još i u ovom odboru prikažem i o tome raspravim. Ali, dakle, te stvari ostaju izvan liberalizacije. Zatim, održivi raziv. U ovom trenutku je ovo najambiciozniji projekt e, u odnosu na održivi razvoj, ovaj ugovor CETA, kojeg je ikada Evropska unija igdje započela. I mi smo apsolutno predani tome da što prije se to usvoji i ratificira, jer mislimo da će donijeti jedan bitan, značajan napredak u tom pravcu. Budući da imam samo još pola minute, neću i ulaziti u detaljnu raspravu o čitavom sustavu zaštite investicija i rješavanju sporova ali to bi inače ovdje će biti pravo mjesto da o tome raspravljamo u sljedećoj rundi, da se pokaže kako se u CETI vrlo odgovorno pristupa onom što se tražilo i Kanada je, vjerujte, u cijelosti prihvatila komisijin prijedlog u tom smislu. Nakon intenzivnih rasprava vijeću i nakon što smo saslušali Europski parlament. Dakle, Kanađani su u cijelosti prihvatili naš prijedlog za jedno pravedno rješavanje takvih mogućih sporova kod, u okviru zaštite investicija između velikih korporacija i države. I na kraju ono pitanje koje ste postavili u vezi Rumunjske i Bugarske i pitanje viza. I znam, po cijelosti smo mi potpuno svjesni toga i nećemo i nismo propustili ni u kom slučaju Kanadi staviti do znanja koliko nam je to bitno i koliko bi to bio dobra poruka i znak velikog napretka i nadamo se da će se to isto u okviru CETA riješiti u toku doglednog vremena. Hvala lijepo. Mm, siguran sam da ćemo nastaviti raspravu ovom, pogotovo nakon što vijeće donese svoju odluku, a nakon toga ćemo moći i donijeti vrlo konkretan raspored našeg daljnjeg rada, vremenski, dakle, datirano, i tada ćemo se pozabaviti svim ovim bitnim pitanjima u detaljima. Gospodin Winkler će sutra u 9 sati predsjedati sastanku odbora umjesto mene i on